Morning, colleagues. Dobro jutro, kolege. Prvo ćemo glasovati o, točki 12. A to je smanjenje emisija i ulaganje u e, niskougljična ulaganja. Želi li izvjestitelj, želi li Sebastija reći nešto prije nego što prijeđemo na glasovanje? Hvala. Želim zahvaliti izvjestiteljima u Sjeni na njihovom zradu. Eh, Ovo je ambiciozno mišljenje, ali mislim da je to dužnost ovog odbora poslati jasnu poruku komisiji i svim europskim vlastima o implikacijama ovog sustava po zemlje u razvoju. To sam samo htio napomenuti i još jednom želim zahvaliti izvjestiteljima u Sjeni na suradnji. U redu. Prelazimo na glasovanje. Prvo ćemo provjeriti radi li sve. Moja glasačka kartica upravo stiže. Možete li samo pritisnuti gumb? Otvaram glasovanje. The vote is closed. Zatvaram glasovanje. U redu sve radi. Amandman 9. Tko je za? Protiv? suzdržani. Provjerit ćemo. Otvoram glasovanje. Um, the vote Zatvoram. Usvoja se. Amandman deseti. Za. Protiv. Suzdržani. Usvoja se. Amandman 11. Za protiv, suzdržani, ista većina, usvaja se. Amandman 37. za, protiv, suzdržani, odbija se. Provjerit ćemo amandman 37. Otvorim glasovanje. Has everybody voted? The Zatvoram. Odbija se. Iste većine, gospodine Preda. Amandman 12. za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 38. prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. 39. se ne razmatra. Želite provjeriti drugi dio? 38. amandman. Otvoram glasovanje. Zatvoram. rejected. Odbija se. Ti. 40. amandman za, protiv, Suzržani odbija se. 13. za, protiv, suzdržani, Usvoja se 41. se ne razmatra. Možemo provjeriti 13. u redu za, protiv, 13. Oh, we're checking it. Sorry, check. The vote is open. The vote is closed. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Četrdeset drugi amandman za protiv suzdržani odbija se. tri. za protiv suzdržani usvaja se. Četrdeset četvrti. za protiv suzdržani odbija se. 14. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 15. za, protiv, suzdržani, odbija se. 16. za, protiv, suzdržani, odbija se. 46. za, protiv, suzdržani, odbija se. 17. za, protiv, suzdržani, odbija se. 18. za, protiv, suzdržani, odbija se. 47. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 19. za, protiv, suzdržani, odbija se. 48. za, protiv,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 54. za, protiv, suzdržani, odbija se. 55. prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio 55. za, protiv, suzdržani, odbija se. 56. za, protiv, suzdržani, odbija se. 57. za, protiv, suzdržani, odbija se. 58. za, protiv, suzdržani, odbija se. 59. za, protiv, suzdržani, odbija se. 60. za, protiv, suzdržani, odbija se. 61. za, protiv, suzdržani, odbija se. 62. za, protiv, suzdržani, odbija se. Provjerit ćemo 62. Otvoram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvoram. Odbija se sve iste većine. 21. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 22. za, protiv, suzdržani, Provjerit ćemo. 22. otvoram glasovanje. Vote is closed. Zatvoram. Odbija se. 63. za. Protiv. Suzdržani odbija se. 64. za. Protiv. Suzdržani odbija se. Usvaja se, ispričava se predsjednica. 65. za protiv, suzdržani, odbija se. 23. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 66. za, protiv, suzdržani, odbija se. 67. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 68. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 69. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Uvodne izjave, kompromis 1 za, protiv, suzdržani, usvoja se. Kompromis 2 za, protiv, suzdržani, usvoja se. 27. amandman za, protiv, suzdržani, usvoja se. 28. za, protiv, suzdržani, usvoja se. Kompromis 4 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman četvrti, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 30. za, protiv, suzdržani, odbija se. Peti za, protiv, suzdržani, usvaja se. Šesti za, protiv, suzdržani, usvoja se. 31. za, protiv, suzdržani, odbija se. 32. za, protiv, suzdržani, usvoja se. 33. za, protiv, suzdržani, odbija se. 34. 33. provjerit ćemo. Otvoram glasovanje. Zatvaram. Odbija se istom većinom. Amandman 34. za, protiv, suzdržani, odbija se. 35. prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. 70. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman osmi, za, protiv, suzdržani, usvaja se. 36. za, protiv, suzdržani, odbija se. Mišljenje u cijelosti elektroničkim putem otvoran glasovanje. The vote is closed. Zatvoram. E, još moram glasovati jer nemam, ali ne mogu jer nemam karticu. Nom. Mm. mm. Mm. Mm. I'm, I'm voting in favor, and I said at the beginning. Ja ću glasovati za. Dakle, bojim se da je usvojeno. Ja sam rekla na početku da ću glasovati sa socijalistima, tako da je usvojeno. No, bilo je tjesno. Čestitam izvjestitelju. Pa na početku sam najavila da čekamo glasačku karticu. Još uvijek nije stigla, ne znam gdje je završila. Ah. I'm card now.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 Usvaja se. Za suzdržana glasa. Hvala gospodine Pereira. Evo, svime smo završili s glasovanjem. Naravno, imamo sada još i dnevni red i saslušanje, ali ako odlazite nećemo se više vidjeti. Želim uh, ugodne praznike. Okay, colleagues, we now can move on to next Možemo prijeći na sljedeću točku dnevnog reda, a to je 14. točka. Imaćemo predstavljanje studije o dobrom upravljanju u vanjskim odnosima Europske unije, koja je uloga razvojne politike u promjenjivom međunarodnom kontekstu. Studija je izrađena na zahtjev našeg odbora Kolege su uputili zahtjev prije nekog vremena. Razgovarali smo dosta o održivim razvojnim ciljevima, o cilju 16. i e, o dobrom upravljanju u međunarodnoj politici. Koordinatori su zahtjevali studiju i to će biti podloga za saslušanje koje ćemo imati u listopadu studiju je izradila doktorica Hakenaš, koja je više istražitelj na e, institutu u Bonu i voditeljica grupe za europske razvojne politike za promjenu svijeta. U studiji razmatra zašto Europska unija i drugi donatori trebaju razmotriti reforme i kako možemo dati generalni doprinos razvoju i iznosi čitav niz preporuka koje će nam sada objasniti i obrazložiti. Dakle, to je zanimljiva studija. Pročitat ćemo je i onda izneti svoje napomene o tome na raspravi u listopadu, no sada prije toga možemo saslušati prezentaciju studije. Hvala, gospođo predsjedavajuća predsjedavajući i hvala članovima parlamenta što smo me pozvali danas da razgovaram o svojoj studiji o suradnji za razvoj u proteklih 15 godina Europska unija je učinila mnogo kako bi se potpora o upravljanju uvrstila među prioritete EU vanjsku politiku i međunarodnu politiku, ali to ne znači da će se automatski taj trend nastaviti. Upravo suprotno, ja bih rekla da zamjećujemo porast skepticizma među donositeljima odluka. Oni se pitaju je li potpora dobrom upravljanju... Ispričavam se. Čini se da daljinski ne radi. thank you. Sorry for that. Dakle, Europska unija treba pojačati svoju potporu, ali zapravo taj trend neće se automatski nastaviti. E, prvo suprotno rekla bih da postoje četiri izazova koje otežavaju nastavak s tim programom Europskoj uniji. Dakle, imamo izazove unutar Europe, gospodarsku krizu, izbjegličku krizu, sporazum s Turskom i pitanje legitimnosti Europske unije u podupiranju ovoga programa. A osim toga, međunarodne okolnosti su sve teže, dakle, sa usponom autoritarnih režima poput Kine, ali također i sa političkim promjenama u zemljama diljem svijeta i također imamo i veliku nesigurnost u tome doista funkcionira li vladina politika potpora. Dakle, što, e, ono što se čini u smislu razvojne pomoći pridonosi doista razvojnoj pomoći. I na kraju u svijetlu arapskog proljeća i širenja konflikata i sve veće nestabilnosti u brojnim zemljama u susjedstvu u Africi i tako dalje, čini se da se postavlja sve više pitanja o tome je li to ispravan put i ne bi li se možda trebalo staviti veći naglasak na podupiranje stabilnosti i sigurnosti. Dakle, mislim da je upitno je li ovaj program još uvijek prikladan i u svjetlu toga Ma, studija razmatra akademska istraživanja i ono što nam je poznato o odnosu između razvoja i demokracije i o učinkovitosti pomoći za upravljanje i također provodi empirijsku studiju o tome što je Europska unija učinila kada je riječ o njezinim sredstvima za razvojnu pomoć, naročito s instrumentom za razvojnu pomoć i EDF-om, dakle kako su ti pridonijeli potporu, potpori upravljanju i još nastoji izući određene zaključke i iznijeti preporuke na temelju ovih razmatranja. Zašto bi Europska unija trebala podupirati e, reforme u upravljanju, pa provedena rasprava o odnosi, odnosu između demokracije i e, smanjenja siromaštva i gospodarskog razvoja s druge strane. Dakle, ova je rasprava potaknuta gospodarskom krizom u demokratskim zemljama, naročito u Europi, i također je potaknuta usponom Kine i uspjesima u smanjenju siromaštva u zemljama poput Etiopije i Ruande koje nisu demokratske zemlje. No ako razmotrimo nalaze akademika, postoje jasni dokazi da demokratski režimi daju više javnih dobara, da također imaju nisku stopu smrtnosti, da su mirni i također i pridonose veće sigurnosti i da su bolji partneri u međunarodnoj suradnji. I, i još postoje neki autokratski režimi koji imaju jednako dobre rezultate kao i demokratski režimi u smislu pružanja javnih dobara i smanjenja siromaštva, to su recimo slučajevi Etiopije i Ruande, ali oni su rijetki. Te su zemlje uspješne ne zato što imaju autokratske režime, nego upravo unatoč njima. Članak 208. Lisabonskog ugovora nalaže da europska razvojna pomoći politika treba smanjiti siromaštvo i to je glavni ključni cilj europske razvojne politike. Dakle, na temelju istraživanja imamo dokaze da podupiranjem reformi kroz razvojnu politiku Europska unija pridonosi i postizanju tog cilja. Ako se složimo da postoji pozitivan odnos između demokracije i smanjenja siromaštva, još uvijek se postavlja pitanje Može li Europska unija kroz svoju razvojnu pomoć poduprijeti te reforme? Dakle, ako ona čini, e, ako ona e, ima pozitivne učinke kroz ono što čini putem EDF-a. Također iznosimo e, razne zaključke u vezi sa razvojnom pomoći za reformu upravljanja. Nakon hladnog rata, naročito u afričkim zemljama, imali smo pozitivan odnos između razvojne pomoći i reformi. No, studije razmatraju učinak e, razvojne pomoći kroz EDF i te studije dolaze do pozitivnih zaključaka i nalaze da u zemljama koje su se već otvorile, koje su na putu ka demokratskoj reformi, da pomoć može dati značajan doprinos. Dakle, prema razmatranju bibliografije možemo utvrditi da razvojna pomoć ima pozitivne učinke ako se ciljano usmjeruje u lokalni kontekst. Dakle, imamo dobre argumente zašto bi Europska unija ne samo mogla, nego i trebala poduprijeti reforme u zemljama u razvoju. No, što se dogodilo u posljednjih nekoliko godina? Što je Europska unija činila e, sa razvojnim fondom i sa instrumentom za e, razvojnu, suradnju razvoju? dakle kako koristi pomoć u razvoju za podupiranje reformi. Vidimo da je došlo do jasnog povećanja u takvoj pomoći od e, početka 2000. godina, naročito od 2005. kada je dogovoren europski konsenzus. Europska unija daje više pomoći od svih ostalih zemalja članica i to e, gotovo jednako kao zajedno Njemačka i Ujedinjena kraljevina. E, ta pomoć predstavlja otprilike 13% ukupne pomoći od 2005. godine, što je također i više nego u slučaju pojedinačnih zemalja članica. Također daje se više pomoći za upravljanje kroz EDF nego kroz instrument, a instrument daje više pomoći kroz zemljopisni program nego kroz tematske programe no udio instrumenta i zemljopisnog programa se povećao u posljednjih nekoliko godina i sada iznosi otprilike 15%, odnosno iznosi 2014. godine, tako da Europska unija treba zadržati tu razinu kako bi zadovoljila uredbu o instrumentu sukladno kojoj 15% kroz zemljopisni program se treba izdvajati za podupiranje u upravljanju. Europska unija nastoji potaknuti reforme i naravno tu se stavlja naglasak na to i u samoj Europi, dakle u slučaju zemalja poput Turske, Ukrajine, Srbije, zemalja u predpristupnom postupku i također zemalja u susjedstvu i također se stavlja naglasak na e, afričke subsaharske zemlje. U većini slučajeva 11% odlazi na, e, sredstava odlazi na reforme, a u Europi je to nešto više 18%, a u Južnoj Americi je to nešto manje, samo 5%. Europske pomoći Južnoj Americi se koristi za potporu reformama, što je manje nego u svim ostalim regijama. Ono što je zanimljivo jasno je da pomoć u upravljanju nema e, nikakve veze u odnosima sa strateškim partnerima, poput Kine, Indije ili Brazila, jedino u slučaju Južne Afrike se izdvaja takva pomoć. Kada je riječ o sadržaju, o samom meritumu, dakle onoga što Europska unija želi poduprijeti svojom pomoći, stavlja se naglasak na e, povećanje učinkovitosti institucija umjesto na demokratsku kvalitetu institucija ili na uključivost e, procesa odlučivanja. To ne iznenađuje, ali to je jasno proizišlo iz podataka otprilike dvije trećine sredstava koja su usmjerena za povećanje kapaciteta institucija idu upravo u tom pravcu. Dakle, e, pravosuđe, upravljanje javnim financijama, sve ono što čini državu učinkovitom. I kada je riječ o demografskom upravljanju, imamo ja sam naglasak na podopiranje cijelog društva i ljudskih prava i izbora. Ono što je zanimljivo, malo se pomoći izvaja za demokratske institucije poput parlamenta ili vrlo malo za e, medije ili slobodan protok informacija i također relativno malo za rodnu jednakost. No, E, to je pitanje uvršteno u brojne strategije tih zemalja za druga područja. Također možemo i razmotriti razlike u našim instrumentima, između izravnog instrumenta, fonda i ostalih instrumenta, u njih sada neću ulaziti. Dakle, zemljopisni programi e, instrumenta, oni stavljaju naglasak na upravljanju javnom sektoru, na pravosuđe i na upravljanje javnim sektorima. Dakle, nema potpore ili relativno malo potpore za civilno društvo ili ljudska prava koja se daju kroz taj program. U fondu se stavlja naglasak, kao i u zemljopisnom programu, na učinkovitost upravljanja u demokratskim institucijama, ali također se izdvaja više potpore za civilno društvo i izbore. No ono što je zanimljivo, prema podacima komisije nema gotovo nikakve potpore iz EDF-a za poštivanje ljudskih prava. Kroz tematske programe imamo naglasak na civilno društvo i ljudska prava i to je e, u skladu sa uredbom, dakle to je ono što bismo očekivali i sredstva iz tematskih programa instrumenta se raspodeljuju na veliki broj zemalja, gotovo sve zemlje. Nažalost, ne čujemo pitanje jer mikrofon nije uključen. Aha, prevoditelji mole da govornica uspori. Um, uh, Evo, na kraju možemo izneti neke zaključke i preporuke koje proizlaze iz ove analize. E, želim istaknuti šest točaka. Kao prvo, e, na temelju akademskih istraživanja o odnosu između demokracije i razvoja i o učinku državne pomoći na temelju empirijske analize koju sam provela u studiji, mislim da možemo ustvrditi da potpora u upravljanju treba ostati glavnim elementom naše razvojne politike. Za ovaj odbor to bi značilo da bi bilo zanimljivo i važno staviti na to naglasak tijekom srednje ročne revizije financijskih instrumenta i također tijekom revizije višegodišnjeg financijskog okvira za 2020. godinu i također to je dobar aspekt i također Europske vanjske strategije za sigurnosnu politiku koju je upravo predstavila visoka predstavnica i na kojoj sada rade zemlje članice i to je također bitno za reviziju europskog konsenzusa o čemu se sada raspravlja u ovom odboru i naravno to bi bio ključan aspekt za sve buduće odnose između Europe i zemalja AKP-a koje tako također e, zauzimaju veliku važnost u ovom odboru. I drugo, postoji opasnost da, s obzirom na ovu nestabilnost i sukobe i na izbjegličku krizu, da bi Europska unija mogla staviti daleko veći naglasak na podupiranje stabilnosti i sigurnosti umjesto na e, reforme upravljanja. To je naravno važno i naravno da nema sumnje da treba poduprijeti zemlje partnere u rješavanju pitanja nestabilnosti i nesigurnosti, ali to treba ići ruku pod ruku sa čvrstom potporom demokratskim reformama. Ako Europska unija ne želi jačati autokratske režime koji su samo kratko i srednjeročno stabilni, ali ne i dugoročno stabilni. I još nešto što proizlazi iz studije povezano je sa sadržajem onoga što Europska unija treba promicati. Prema studiji ulažu se veliki napori u podržavanju učinkovitosti institucija i također e, za izbore, cijelo društvo i ljudska prava, no mislim da e, treba izdvojiti više za potporu parlamentima, što do sada nije bio toliko slučaj. Zatim četvrta točka odnosi se na dosljednost između razvojne politike i drugih politika. Tu se stavlja naglasak na potporu upravljanju kroz razvojnu politiku, ali to je također ključno i za vanjsku politiku i za druga politička područja. Europski akcijski plan o demokraciji i ljudskim pravima nastoji ojačati dosljednost između razvojne politike i drugih političkih područja i Mislim e, da tu treba još mnogo toga učiniti i to su, za to su potpora e, europski dokumenti o strategiji za ljudskim pravima i o tome ću možda nešto kasnije reći. Peto se odnosi na e, nedavne važne inicijative u razvojnoj politici, a to je pristup koji je temeljen pravima. To je važna inicijativa, ali će vjerojatno zahtijevati čvrstu političku volju za provedbu a ja smatram da bi na to trebalo staviti naglasak tijekom um, srednjoročne revizije financijskih eh, instrumenata i u razvojnoj politici kako bi se taj pristup doista i ostvario. I na kraju, moj posljednji zaključak odnosi se na eh, ciljeve održivog razvoja. Mislim da je to važan okvir i to imamo sada agendu za 2030. I imamo cilj peti o rodnoj jednakosti i cilj broj 16 o miru i sigurnosti i uključivim institucijama, to je važan međunarodni okvir koji predstavlja težište e, koje je važno za reforme upravljanja, naročito u odnosima sa strateškim partnerima, no Europa je tijekom pregovora nastojala biti ambicioznija, tako da sad imamo podcijeve u cilju 16. Europska unija bi trebala sačuvati tu razinu ambicije tijekom provedbe, a e, ne držati se isključivo onoga što je sada sadržano u cilju 16. u smislu podciljeva i tu bih se zaostavila i ostajem na raspolaganju za vaše pitanje i komentare. Um, Hvala vam puno na ovoj prezentaciji. Čuli smo zbilja interesantne informacije i podatke o načinu na koji možemo koristiti europske fondove, te također na koji način drž, određene države e, osmišljavaju socijalna dobra, a druge ne. Znači, sljedeći govornik, izvolite. Hvala. Hvala vam što ste nam predstavili ovu studiju. Nekoliko članova ovog doma su bili znači na samitu o održivim razvojnim ciljevima u prosincu prošle godine i Postavlja se pitanje vezano uz razvojne ciljeve i dobro upravljanje 2016. godine. Znate li možda na koji način, znači imamo analizu vezano uz dobro upravljanje. Što se tiče dobrih e, struktura na lokalnoj razini, lokalni parlamente, lokalne institucije, da li imate kakvih informacija vezano uz to? Da li ste znači samo analizirali nacionalnu razinu ili ste e, analizirali također i lokalnu razinu? čini nam se da bi bilo dobro provesti studije i na toj razini. A kad pogledamo vrlo praktično, kad e, govorimo o dobrim situacijama dobro upravljanje Mogherini je govorila o takvoj toj e, zapravo e, mekoj vlasti, soft power. Imamo europske fondacije koje također doprinose građanskom društvu i dobrom upravljanju i postavlja se pitanje na koji način možemo ojačati znači ovaj pristup što se tiče kapaciteta. Imali smo znači taj pristup eh, u cijelim, eh, cijelom nizu država već cijeli niz godina. Hvala. Gospođa Hojbuh, izvolite. Govorit ću e, njemački. Dobar dan, hvala vam na ovoj prezentaciji koja je izuzetno interesantna. Mi u e, klubu zelenih bismo željeli imati dobro upravljanje. Možemo li to možda e, malo šire definirati? Možemo reći da zapravo vaša prezentacija govori o tome na koji način e, znači te e, određene strukture također što se tiče dobrog upravljanja mogu imati svoj glas i u okviru financijskih institucija koje su e, premalo zastupljene u ovom trenutku. Na koji način bismo mogli te teme staviti u prvi plan kako bi te vlade o kojima govorimo e, uključe sve te točke kao prioritete u svoj, svoja djelovanja. Kako bolje osmisliti pristup e, zemljama u razvoju kako bi na istoj razini mogli imati utjecaj kao i E, države u razvoju. Što se tiče porezne utaje, e, odljev kapitala i tako dalje, imamo znači cijeli niz država koje njihovi kapital odlazi u inozemstvo. To je također dio dobrog upravljanja. I na kraju, što je povez... što sa uredbom, uredbama i zapravo regulativom industrija e, sirovina? na koji način na lokalnoj razini možemo razviti bolje nacionalno gospodarstvo? Mislim da e, za te narode možemo e, puno više napraviti uzimajući u obzir ove načela dobrog upravljanja. Gospodin Zeler, izvolite. Dobar dan, gospođo predsjednice. Hvala vam također na prezentaciji ove studije. Kao što ste već rekli, dobro upravljanje e, je e, nešto što je uključno i podrška ovim zemljama u smislu e, osmišljavanja boljeg upravljanja je u srcu našeg djelovanja. Znači ova studija zbilja rezimira dobro situaciju. Znanstvene studije pokazuju da su rezultati više nego umjereni. Znači, pomoć vladama može biti relevantna, no e, u to moraju biti uključeni i drugi akteri na lokalnoj razini. To u svakom slučaju rezimira i sažima vrlo dobro situaciju. Dobro upravljanje e, ako mislimo da to znači samo davanje pomoći vladama na nacionalnoj razini, onda možemo vidjeti rezultate i vidimo da to ne funkcionira. Na primjer, u Ruandi vi ste dali pozitivni, Ruandu kao pozitivni primjer. Da, uistinu što se tamo događa. E, znači vlast je u rukama predsjednika, a Znači u tom smislu to ne potiče djelovanje. Imamo također i Burundi. Deset godina nakon građanskog rata imali smo nadu da ćemo imati, znači postići stabilnost, demokraciju, no situacija pokazuje da sve ide u drugom pravcu. Sredstva koje koja smo dodijelili vladi i znači državnim strukturama su koncentrirana u rukama predsjednika Imamo isto tako zloporabu na e, institucionalnoj razini i 250 tisuća osoba su morali napustiti zemlju. Imamo također i tisuće političkih zarobljenika. Dobro, upravljanje funkcionira samo ako svi dionici zajedno rade. Ako imamo europske instrumente koji se primjenjuju, a govorimo ovdje o sredstvima, više o sadržaju, ako Europska unija sama zapravo djeluje, a ako s druge strane imamo države članice koje djeluju u svojim u smislu svojih e, interesa, ako također uzmemo u obzir ovaj e, aspekt, sigurnosti aspekt zadnjih e, znači perioda, onda naravno situacija se neće poboljšati. Imamo znači isto tako situacije gdje su se ministri određenih zemalja dolazili sa gotovinom kako bi uvjerila, uvjerili odliđene vlade. U tom smislu situacija se neće poboljšati. Mislim, smo naivni. E, imamo također i Svjetska banka koja financira projekte u ovim zemljama, e, a to se radi se o projektima koji su protiv interesa lokalnih zajednica. Radi se znači o e, brani u Kongu ili velikih e, hiperprojekata u drugim zemljama, e, na primjer u Tanzaniji koja će onda e, dovesti u pitanje opstanak e, Masaija. Ako E, zbilja dobro pogledamo Afriku, onda vidimo da cijeli niz režima je autoritativno. A ti režimi e, zapravo prije svega žele stabilnost, a ne demokraciju. Ono što trebamo napraviti je usmjeriti se prije svega na lokalnu razinu, ali pristup je tamo puno teži. To zapravo odražava ovu situaciju gordijski čvor u kojem se nalazimo, kako ga presjeći sada. Imamo preporuke koje trebamo e, slijediti, a vi sami govorite o tome da moramo imati e, sustavan i koherentni pristup. Imamo znači europski e, fond za razvoj koji ne smije sam djelovati, nego se također i države članice moraju uključiti, a institucije u kojima države članice imaju interese moraju također pratiti iste ciljeve i e, biti pobornici istih djelovanja i ako ne, nećemo imati ni više demokracije, ni više uključenosti e, civilnog društva i u tom smislu moći ćemo zbilja potrošiti koliko budemo željeli novaca, nećemo uspjeti uh, u našim naporima. Gospodin Venta, hvala. Gospođo predsjednice, želio bih pitati našu gošću da li nam na našu e-mail adresu može poslati svoju PowerPoint prezentaciju koja je vrlo dobra. Kad govorimo o dodijeljenim sredstvima EU-a za poboljšanje dobrog upravljanja u ovim zemljama na različitim područjima e, koje ste spomenuli. Imamo desetine milijuna u različitim slučajevima. Imamo tu znači primjere Ruande i Etiopije. Postavljamo si pitanje da li na kraju smo zbilja postigli uspjeh e, i da li taj novac koji trošimo dolazi na prava mjesta. Znači imamo velike donacije, pokušavamo implementirati demokraciju, tržišno gospodarstvo, vladavinu prava, ljudska prava, borbu protiv korupcije, slobodne izbore i tako dalje. Možete li nam dati neke primjere gdje smo na kraju bili uspješni, gdje je taj novac koji smo potrošili zbilja polučio uspjeh? Hvala. Gospodin Venta. Vrlo kratko. Vi ste spomenuli dobro upravljanje i primjer Etiopije, također suradnju sa Kinom. Kao što znamo, Etiopija je primjer afričke zemlje koja se dobro razvija, no s druge strane Imao, imali smo priliku, imao sam priliku susresti se sa predstavnicima određenih zajednica koji zapravo moraju otići sa svojih zemalja zbog suradnje sa Kinom. Ovo dobro upravljanje na nacionalnoj razini pokazuje neke negativne učinke za određene socijalne skupine. Moje pitanje se tiče određenog konsensusa što se tiče razvojne politike. Morali bismo imati rezultate, ne samo opće ciljeve. A kako bismo to postigli, morali bismo možda detaljno detaljnije e, osmisliti neka pitanja vezano uz ovu široku temu globalnog dobrog upravljanja. Trebali bismo reći na koji način možemo to postići. Da, ja sam također e, razmišljala na isti način. Znači, postavlja se pitanje na koji način imamo znači, postotak e, tog novca koji je potrošen, koji je zapravo bio uspješan, a nemamo takve informacije. Imamo e, znači 42 milijuna koje je išao, 42 milijuna koji su išli u Afganistan, znamo da tamo ima cijeli niz problema. Znači, postavlja se pitanje što je zapravo koja su djelovanja bila uspješna i što je konkretno postiglo i polučilo uspjeh na samom terenu na dugi rok. Imate li kad e, govorite o EDF-u ili DCI-u, možete li nam možda dati neke konkretne rezultate vezano uz e, znači konkretne e, projekte, možete li nam dati specifične primjere? Možete li nam reći što zapravo funkcionira? Jer onda bi nam to malo, malo razjasnilo cijelu situaciju. Evo dajem vam ponovo riječ a ne komisija također ovdje. Gospodin Olivier Louis Defko je s nama i Wolfram Veter. A znači imamo znači predstavnike komisije. Gospodin Louis, izvolite. Hvala, hvala na ovom izvješću koji je izuzetno interesantan i u svakom slučaju e, ohrabrujući. Dobro je da imamo e, razmišljanja vezano u različite aspekte dobrog upravljanja, to uključuje cijeli niz tema i teško se njima pozabaviti uvijek u isto vrijeme. Ja sam prije bio e, ravnatelj za demokratski sektor, a sada sam dio e, znači uprave za dobro upravljanje. A kad e, govorimo o podršci znači i vezano uz dobro upravljanje, to na neki način se se pretvara u dobar biznis. I u tom smislu Postavljamo se tako pitanje na koji način e, i koliko moramo biti detaljizirani što se tiče korištenja ovih sredstava. Da, imamo možda određene rezultate koji nisu bili toliko dobri na kratki rok, ali će polučiti uspjeh na dugi rok. Što se tiče pitanja i preporuka, e, želio sam e, istaknuti da nemamo, znači ovdje u izvješću podatke za e, programski period 2014. i 2020. godine, znači imamo ovdje e, znači ove programe za 17 država, to je veće nego e, prošli programski raz, prošlo programsko razdoblje. Imamo također i institut institucije s kojima želimo surađivati, na primjer parlamenti koji su posebno ciljani. Trebamo vidjeti šta radimo na tom planu. A kad govorimo o stabilnosti i sigurnosti, imamo komunikaciju komunikaciju koju je upravo komisija izdala i koja nam e, govori zapravo o okviru podrž, podržavanju znači djelovanja na području sigurnosti na dugi rok i uključenju znači u sva od različita djelovanja institucija. Te evo to je jedan korak, nadamo se u dobrom pravcu. A kad govorimo o podrškama parlamentu, možemo reći da imamo i novi program za izbore 2017. godine. Imamo specifični, znači specifičnu podršku e, za parlamente. Također imamo i program za 2016. godine podrška političkim e, e, strankama. Ono što je e, znači moramo imati na umu taj politički aspekt podrške parlamentima. Imamo također intenzivnu obuku e, osoblja kako bismo zapravo imali duboku ukorenjenu promjenu kulture i isto tako način razmišljanja u delegacijama ono što je važno da to, na tome svakodnevno radimo. A u ovom trenutku imamo pristup e, gdje uključujemo zapravo svaki projekt koji je povezan sa kvalitativnom analizom. Evo, na tome radimo. Hvala. Uh, Hvala na vrlo interesantnim komentarima i pitanjima. Razumjela sam da je zadnja intervencija bila zapravo komentar. Vratimo se na jednu točku. Znači, vi ste govorili o budućim perspektivama, na koji način podrška reformama dobrog upravljanja je uključena u ovaj period nakon 2020. godine. Imamo, znači, odjeljak u studiju o tome, ali Podaci su relativno e, sažeti i e, šturi zato što nisam imala dovoljno informacija na raspolaganju. No, nadam se da ću to moći imati u budućnosti. No, imamo dva, imali smo dva i tri komentara povezana s onim što zapravo funkcionira i što je učinkovito na terenu, a s druge strane se govori o izazovima podrškama reformi dobrog upravljanja u ovim zemljama. Kad e, govorimo o učinkovitosti, e, dio problema je zapravo e, na kojoj razini tražimo odgovore na pitanja. Ako imamo specifične projekte, onda ih možemo analizirati, vidjeti da li oni imaju konkretni doprinos reformama i da li su učinkoviti. Možemo vidjeti znači na, na koji način su oni bili uspješni, ali teško je iz perspektive projekta vidjeti koje se onda e, promjene i na nacionalnoj razini donose iz e, političke perspektive. Teško je povezati te dvije stvari. Imamo također i kvantitativne studije e, Postavlja se pitanje zapravo kako odrediti u kojim državama su određene stvari funkcionirale ili ne. No, dio Odgovora je u sljedećem. Ja sam e, počela svoju studiju e, povezana sa skepticizmom vezano uz ovu podršku u dobrom upravljanju. No, kad EU i drugi dionici u drugim e, sektorima pokušavaju znači e, podržati reforme dobrog upravljanja, onda drugi interesi ulaze u igru, interesi država članica i zaključak je onda da sve te, zapravo sva ta djelovanja nisu učinkovita. Ali mislim da je tome slučaj isto zato što se cijeli niz drugih interesa i drugih pitanja uključuju. I onda moramo vidjeti na koji način e, politika na EU može biti konzistentna i sa ekonomskim interesima, isto tako i interesima država članica. Teško je e, to e, učiniti da sve to profunkcionira i na kraju zapravo ne činimo previše. Imamo e, isto tako primjedbe vezano uz države i situacija u zemljama u studiji što se tiče Etiopije i Ruande pokazuju da što se tiče EU-a kontekst u tim zemljama dosta e, težak i u tom smislu je podrška, podršku je teško davati. Imamo zapravo političku klimu koja e, se urušava i teško je u tom smislu osmisliti jednu dobru podršku. Kad govorimo u Ruandi, onda bi zapravo bilo moguće postići bolje rezultate ako bismo imali zapravo e, kad imali bismo bolje rezultate kad bismo imali više pritisaka na političkoj razini. tiče europskih institucija i država članica, teško je zapravo osmisliti jedan zajednički pristup što se tiče etiopijske vlade. E, ono što bi bilo dobro je da europske institucije, države članice učine svoje politike usklađenim i ako one naprave bolji posao, onda bi bolje mogli doprinijeti reformama dobrog upravljanja čak i u teškom političkom kontekstu. Marija Hojbuh je postavila pitanje vezano uz širu definiciju podrške dobrom upravljanju. To nije bio dio naše studije, no u svakom slučaju možemo pogledati međunarodni okvir i vidjeti što se tamo događa. A vratimo se sada na nekoliko vaših točka. Gospodin Lici na početku govorio o Da li znači njemačke političke fondacije možda mogu djelovati i na europskoj razini političke fondacije, znači imamo ne samo iz Njemačke i drugih zemalja i SAD-a, imaju važnu ulogu jer isto tako mogu se uključiti u suradnju sa političkim e, strankama što je teško za institucije i oni su zbilja važni dionici. Trebali bismo u tom smislu imati bolju podršku tom tipu aktera i vidjeti na koji način ih možemo bolje podržati. Također ste postavili pitanje e, vezano USAID. E, tu smo analizirali vrlo kratko, no mislim da u SAD-u diskusije nisu slične e, kao u EU, ali imamo neke dodirne točke, znači postavlja se pitanje e, što zapravo treba e, podržavati, na koji način zapravo se cijela ta podrška i financijska sredstva, koje institucije se trebaju podržati na nacionalnoj i na lokalnoj razini. Mislimo da je zapravo situacija slična i u SAD-u i u Europi. Hvala vam još jednom zbilja na ovoj interesantnoj diskusiji. Da, vratit ćemo se na tu temu još u listopadu, no da vas podsjetim, u tri popodne imamo zajedničku javnu raspravu sa e, odborom DROA, znači za ljudska prava, vezano za smanjivanje opsega civilnog društva. Dakle, na početku sastanka u tri e, jer imamo cijeli niz zajedničkih e, javnih rasprava o različitim interesantnim temama. Reći ću točno koje su to teme. A sada prolazimo na javnu raspravu kojom ja neću predsjedavati. E, gospodin Korao će predsjedavati, a sada dakle idemo na javnu raspravu i zamolit ću vas samo da se zahvalimo pljeskom e, gospođi Hakiniš na njezinoj prezentaciji koja je bila veoma interesantna. Okay, colleagues. Dragi kolege. U redu kolega, dakle počinjemo s radom. Dobro jutro dragi zastupniki, dragi stručnjaci, članovi osoblja i publiko Pozdravljam vas na ovoj raspravi Europskog parlamenta, odnosno odbora za razvoj, o veoma važnoj temi, aktualnoj temi, a to je transparentnost u upravljanju prirodnim i financijskim resursima. Ove godine Heidi Hautala i ja smo ukazali e, našem odboru na različite inicijative na planu transparentnosti i odgovornosti sa posebnim e, osvrtom na ove e, industrije gdje se eksploatiraju prirodni resursi i upravljanje prirodnim i financijskim resursima. Zato što je očuvanje prirodnog okoliša nužno za održavanje e, mogućnosti ljudi da preživljavaju i različiti pristupi i tehnike su se uspješno koristili u različitim društvima kako bi se zaštitili i obnovili njihovi prirodni resursi. Imamo e, naš akcijski plan FLEGT, to je plan Europske unije o provedbi zakona o upravljanju i trgovini u području šuma. I e, tu smo ukazali na probleme vezane za eksploataciju e, prirodnih resursa i ilegalnu trgovinu. Europska unija je često imala vodeću ulogu u promičbi održivog upravljanja šumama i u tome da se pažnja međunarodne javnosti privuče na eh, ekonomske i eh, ekološke posljedice ilegalne sječe šuma. No, nažalost, te politike eh, nisu uvijek bile ispravne, kao što je bio slučaj sa flektom. Jer ilegalna trgovina prirodnim resursima ima veoma negativne učinke na svijetu razvoju i e, na različitim sastancima sa civilnim društvom i sa e, farmerima i lokalnim stanovništvom iz Afrike, Južne Amerike, Indonezije sam ustanovio da problem eksploatacije prirodnih resursa ne samo da nije riješen, nego je zapravo doveo do još većih problema kao što su djelovanje paravojnih skupina i veliko siromaštvo i socijalna ekskluzija i zbog toga je sve više i više, odnosno više tih e, lokalnih e, društava, lokalnih zajednica je na nasilan način uklonjeno sa svojih e, teritorija kako bi otvorilo prostor infrastrukturi koju vodi privatni sektor. I politika flekta je kritizirana i od strane E, Europskog revizorskog suda. Po njihovoj procjeni taj akcijski plan za borbu protiv e, ilegalne sječe nije dovoljno dobro upravljan, nije dovoljno dobro osmišljen, niti nije ciljan. Sa gospođom Hautalom e, mi smo razmotrili kako bi se moglo naglasiti te najteže probleme, kao što je situacija u Republici Kongo. Često se kaže da se radi o geološkom čudu, dakle u Kongu su prirodna bogatstva tako ogromna. I tamo imamo te neke kritično važne resurse za mnoge industrije u industrializiranim zemljama Europe. I zemlja bi trebala biti zemlja u razvoju, zemlja koja e, napreduje, ali e, zbog upravo prodaje tih e, resursa na međunarodnom tržištu. Ali okrutno je ironija da unatoč tome što su njihovi mineralni resurse, dakle rudača koju imaju, se procjenjuje na 24 um, bilijuna dolara, oni ipak e, su žrtve e, korporacija i drugih zemalja koje traže pristup tim rudnim bogatstvima. I mi se upravo bavimo i korupcijom, oporezivanjem i transparentnošću. U, pa, na panel rasprave dva ćemo se baviti time, ali Eli Schlein je bila izvjestiteljica vezana za izbjegavanje plaćanja poreza i utaju poreza kao problemima za e, razvoj i socijalnu zaštitu i upravljanje u zemljama u razvoju. I to su zaista problemi koji su pošast u svijetu i imamo 11,5 milijuna e, financijskih i pravnih e, dokumenata e, koje smo otkrili u okviru skandala sa dokumentima iz Paname gdje vidimo kako te kompanije tajno posluju preko offshore kompanija. Zahvaljujemo se nevladinoj organizaciji koja je otkrila neke od tih stvari. I mislim da se trebamo usredotočiti ne samo na te korumpirane zemlje, nego na one koji e, ih korumpiraju. Jer sam siguran da mnogi od tih e, dolaze upravo iz Europe. I e, ti ta kaznena dijela imaju posljedice i po E, na, buduće naraštaje, uništavaju ekosisteme, e, čistu vodu, čisti zrak, ugrožavaju sigurnost e, opskrbe hranom i ilegalna sjeća u zaštićenim šumskim područjima i prodaja te drvne građe na svjetskim tržištu je najgora kategorija tih kaznenih djela. Pretpostavlja se da se radi o 150 milijardi dolara godišnje. Gospodin Filip Majo, koji je šef e, odjela za e, službe bioraznolikosti i ekosustava u glavnoj upravi DEFKO, Europske komisije će nam nešto reći o tome kako je važno očuvati e, raznolikost šuma. Gospodine Majo, imate riječ. Dakle, prije Dakle, ja sam zadužen za bioraznolikosti šume, ali mi zapravo povezujemo te dvije teme zato što vidimo da su mnoge, mnogi problemi zajednički i jednoj i drugoj stvari. I evo na mom prvom slajdu možete vidjeti da šuma za nas predstavlja više nego samo drvnu građu tu su i druge službe i mi imamo različite politike u Europskoj komisiji e, kojima se nosimo sa svim tim problemima. Naravno, e, drvna građa se proizvodi u šumama, to je glavna stvar u mojoj prezentaciji, ali važna je i bioraznolikost. Jučer e, ste govorili i o e, borbi protiv e, ilegalne trgovine divljim životinskim vrstama i biljkama. I zaista komisija i daje velik doprinos i tome, to je veoma važna tema za nas. Kao što ste rekli, pošumljeno područje e, će uvijek predstavljati plijen za one koji ga žele koristiti na drugi način i zato smo napravili e, taj jedan akcijski plan za borbu protiv krčenja šuma. Ali ono što je još puno važnije je da šuma e, omogućuje preživljavanje e, mnogima u najsiromašnijim zemljama, tako da sve naše politike moraju služiti tim ljudima, pomagati tim ljudima. Dakle, imamo sve te politike i osim toga e, moramo e, u glavni, u prvi plan e, staviti i ljudska prava i tu mogućnost preživljavanja i održivost. Dakle, ja ću se usredotočiti na FLEKT, zato što nemam puno vremena. Dakle, 2003. je akcijski plan FLEKT pokrenut kako bismo se borili protiv ilegalne sjeće šuma i trgovine tom građom. Ono što je interesantno je da tu imamo mjere i u zemljama koje proizvode kao i one koje e, su potrošači. Radi se o cijelom nizu mjera, dakle da se poboljša upravljanje šumama, ali također i borba protiv ilegalne trgovine i eliminiranje ilegalno posjećenog drveta sa tržišta Europske unije. Cijeli niz dakle mjera koje se međusobno nadopunjuju i to je poanta e, koju sam ja izvukao e, iz prethodnog predavanja zato što popravljanje, poboljšanje e, upravljanja nije dovoljno, morate i druge politike poboljšati. Kao što sam rekao, imamo taj paket e, političkih i regulatornih mjera, ali također i neke tradicionalne programe razvojnog partnerstva sa zemljama, uglavnom se radi zemljama koje proizvode drvnu građu sedam područja koje nisu baš jako dobro ograničena, ali glavna područja djelovanja, neću sada detaljno govoriti o njima, dakle imamo i uredbu o drvnoj građi Europske unije, to je važan okvir zato što se time zabranjuje stavljanje na, u prodaju ilegalno posjećenog drveća. I također imamo i ove dobrovoljne e, sporazume o partnerstvu o kojima ćemo kasnije čuti nešto više. Imamo zemlje partnere koje su proizvođači drva. Radi se o dobrovoljnim sporazumima. To je naglašeno danas ujutro. I dakle, poboljšanje upravljanja neće e, funkcionirati ako se to unilateralno e, odluči. A znači ovo je jedna, ti dobrovoljni sporazumi su veoma važni Napravili smo jednu evaluaciju i utvrdili smo da e, akcijski plan flekt je i dalje relevantan, izuzetno relevantan i ima podršku u zemljama partnerima, ali i u Europi i u svim sektorima. Možda je privatni sektor e, malo manje otvoren i možda manje svjestan e, tih prednosti akcijskog plana FLEGT ili bolj loše informiran. On je vrlo inovativan to je zapravo, ja bih rekao skoro da je u tome leži njegova ljepota, ali možda je to malo preoptimistično. Imamo održive promjene u zemljama partnerima vezano za upravljanje šumama, posebno e, na planu samih šuma. Također smo smanjili e, količinu ilegalne drvne građe. Još uvijek dolazi ta ilegalna drvna građa u Europsku uniju, ali sve češće e, na carini se zapljenjuju takve pošiljke to pokazuje da ta borba protiv uvoza ilegalne drvne građe zaista funkcionira. Drugi uspjesi koji su postignuti je da imamo šest e, dobrovoljnih sporazuma o partnerstvu, VPA, koji se trenutno provode, a devet, e, sa devet zemalja imamo pregovore. Čovjek bi rekao pa radi se samo o 15 zemalja, ali oni pokrive 80% uvezene drvne građe koja ulazi u Europsku uniju i to e, pokriva područje od e, dakle pošumljena područja u tim zemljama su e, jednaka području Europske unije. Znači ne radi se o maloj, malom obuhvatu. Radi se o veoma ambicioznom cilju. EUTR je također uspješno bilo provedeno Moram naglasiti da je to jedna vanjska evaluacija, to su nezavisni konzultanti proveli, dakle u skladu s njihovim mišljenjem. I to je uspješno provedeno, znači EUTR. E, to zahtjeva određeno vrijeme zato što nadležna tijela od 28 zemalja članica moraju malo e, se potruditi da uspostave te mehanizme, to zahtjeva vrijeme. Što se tiče politike javne nabave, koja je još jedna od osi e, na kojoj smo bazirali naš rad, 80% zemalja članica je time obuhvaćeno i to ima veoma pozitivan učinak na tržište. I također na vrlo visokoj razini. E, profil je dosta visok, vidljivost je dosta visoka zbog djelovanja Europske unije. Druge zemlje kao što su Australija, Novi Zeland, SAD, Kina su također e, počele reformu na isti način Interpol i UNDC su e, također se počeli baviti e, kaznenim dijelima na planu iskorištavanja šuma i sljedeće godine počinjemo s jednim programom za fond za šume i E, divlje životinske biljne vrste. No ima tu u flektu i nekih nedostataka. Kao što ste rekli, e, postoje ta preporuka, znači da je e, samo planiranje i praćenje rada bilo dosta slabo razrađeno. Još uvijek imamo probleme vezano za koordinaciju, znači između komisije, zemalja članica, svjetske banke zato što su to ključni akteri koji rade u toj domeni. VPA su jako kompleksni sa nekim zemljama i zahtijevaju ogromne resurse. A znamo da su resursi i komisije i zemalja članica u ovom momentu malo smanjeni. Također, i angažman e, u partner, zemljama partnerima, ovisno o političkim promjenama u njima, varira. E, privatni sektor će u budućnosti biti više uključen i također ćemo raditi na financiranju i ulaganju u održivo iskorištavanje šuma. E, u ocjeni, odnosno evaluaciji je također navedeno da ono što potiče na krčenje šuma se je promijenilo. 2003. ilegalna sjeća je bila jedan, jedna od stvari koja je uticala na to. E, nije bilo jedino, jedini faktor, ali smatralo se da je to najvažniji faktor koji dovodi do krčenja šuma. U međuvremenu e, se poboljšala, e, poboljšalo upravljanje šumama e, u, Kongu, na primjer, pet milijuna hektara šuma je certificirano, znači promijenilo, promijenio se, promijenila se slika. I Kina je, e, ima sve veći udjel na tržištu drvne građe. Znači moramo uzeti u obzir te promjene. Dakle, u preporuci stoji da moramo malo prilagoditi e, te e, sporazume o partnerstvu nove situaciji, kompleksnosti i činjenici da ne postoje neki veliki interes u nekim zemljama, tako da bismo trebali ih na neki način stimulirati. Moramo poboljšati e, praćenje, odnosno nadzor i e, imamo naše partnere e, FAO, UNA i također Šumarski institut un To su sve veoma važni partneri i također vidim da se držim točno vremena. Imamo tu novu inicijativu o mogućem akcijskom planu e, za krčenje e, šuma i uništavanje šuma. Kao što znate, rudnici e, jako uništavaju šume. Kao što znate, ne možemo čuvati sve šume upravo onakve kakve sada jesu u svim zemljama, zato što njihov preživljavanje ljudi ovisi između ostaloga i o tome. Tako da smo sa kolegama iz glavne uprave za zaštitu okoliša razmatrali e, kako bi se mogla promijeniti te trenutna politika vezana za zaštitu šuma i trebalo bi znači razmotriti te nove faktore koji utječu i e, možda neke neke nove e, nova rješenja Smislite, Gospodine Maju, ja sam e, rekao da korištenje prirodnih resursa u ruralnim područjima zaista su osnova za održivost i za socijalni identitet, političku stabilnost i povijesno gledano e, i kulturno je to veoma važno za e, muškarce i žene koje žive na selu, ali u mnogim zemljama e, vlade nisu dovoljno transparentne što se odnosi na zemljište i na šume. I to zaista može imati loš utjecaj, loše korištenje zemlje, zemljišta i šuma. I Ovdje je e, kod nas šefica za klimatske promjene iz organizacije Transparency International. It's a pleasure. Hvala. E, zadovoljstvo mi je biti ovdje i govoriti o izlačenju prirodnih resursa i korupciji. Give you a couple backgrounds and let me tell you what my conclusion. Evo, prije nego što prijeđem na zaključak, e, ću jedan uvod prije nego, e, odnosno nakon što uzimam riječ nakon Filipa, mislim da je on e, uglavnom obuhvatio sve ova, sva ova pitanja koje sam ja htjela iznijeti. Moj zaključak za danas u osnovi to da moramo postići usklađenost između različitih inicijativa kako bismo ojačali upravljanje šumama u sektoru šumarstva, a i izvan njega. Također treba osigurati i bolje upravljanje, ali i stvoriti povoljno okruženje za to. I to je sada osnovno promišljanje u klimatskim promjenama i također preduvjet za spašavanje planeta od strašnih katastrofa i zbog toga globalni čelnici traže razna rješenja, regionalne inicijative, instrumente za globalni razvoj, obraćaju se Europskoj uniji, također SAD-u, Japanu, Kini, i e, zemljama BRICS. Dakle, traže se rješenja za ove probleme i također nastoji se usmjeriti koordinaciju i suradnju upravo u rješavanje tih problema. Ja sam e, obećala da ćemo govoriti isključivo o šumama, ali trebamo se prvo posjetiti drugim problemima svojim izlaganjem koje nadam se će se uskoro pojaviti na ekranu namjeravam ukazati na neka općenita pitanja. Svi smo upoznati s razmjerima u kojima sjeća šuma destabilizira zemlje diljem svijeta i znamo kakve to učinke ima na okoliš. Kao što je Filip spomenuo i objasnio, znamo da zločini protiv okoliša i korupcija potiču nestanke šuma. I to treba smjestiti u širi kontekst E, toga kako zločini protiv okoliša uništavaju resurse diljem svijeta. Evo, promotrimo ovaj slajd ovo Interpolov prikaz toga kako zločini protiv okoliša dovode do drugih problema u industriji e, rudača i također u kemijskoj industriji i u drugim područjima kada je riječ o problemima zaštite okoliša. Ono što je zanimljivo jest da sve ovo navedeno osim e, divljih životinja se tiče upravo zemljišta, a sve više šuma. Dakle, trebamo sada razmotriti nove pokretače deforestacije i legalne sječe šuma. To ne znači da trebamo, e, da ne trebamo sagledati samo e, drvo kao proizvod i ilegalnu trgovinu drvom, nego treba razmotriti razloge zašto se drva sjeku u zemljama u razvoju. Iako se zapravo u tim zemljama i <coughs> poboljšava situacija u vezi sa održivim šumarstvom. Right. So we can see that, that illegal logging happens Ilegalna sjeća šuma odvija se u skladu sa određenim procesom i ovo su glavni način na koje korupcija promiče ilegalnu sjeću šuma različitim fazama toga procesa. U prvom dijelu imamo samo sjeću i to je problem koji smo spomenuli i tu zapravo dolazimo do pitanja zemljišta. Dakle, Drvo se sjeće zato jer e, ljudima trebaju poljoprivredne površine i također im trebaju površine za izgradnju i za proizvodnju energije. Naime, drva također su i glavno ogrebno sredstvo brojnih zajednica. I to su sve pitanja o kojima treba promisliti kada je riječ o suzbijanju ilegalne sjeće, ali tu također imamo i pitanje korupcije i zato je važno sagledati širu sliku održivog razvoja i također treba vidjeti što to znači za brojne ljude, dakle pristup hrani, razvoj zemljišta, poljoprivreda i sve to zapravo dovodi do ovih problema koji imaju negativan učinak na okolišno, ipak to zahtjeva zrelije politike i promišljanja i rješenja. Trebamo sagledati širu sliku kupne pojave. I onda treba razmotriti i područja prijevoza, obrade, uvoza i izvoza i potražnje za drvom u Europi. E, ako govorimo o obradi i uvozu i izvozu, Znamo koji su tu pokretači, ali sve se svodi na sljedeće, a o tome ćemo razgovarati kasnije, a to je da su subjekti koji su to uključeni nama nepoznati ako su korumpirani. Dakle, imamo pitanje u vezi sa pravim vlasništvom poduzeća koja o tome sudjeluju. Dakle, imamo veliki, e, veliku potražnju za prirodnim resursima u zemljama, u razvoju i u razvijenim zemljama i to potiče čitav e, niz e, mreža i organiziranih e, kriminalnih skupina koje zapravo kompliciraju cijeli problem. Ako želimo razmotriti pitanje reforme upravljanja, trebamo reformirati javnu nabavu i pitanje odgovornosti i transparentnosti. O tome je već Filip govorio. Znamo što treba učiniti, no pitanje je zašto se to ne događa. Što čini Transparency International? Prisutni smo u Africi, ali i u nizu drugih zemalja i nastojimo početi od samih lokalnih zajednica u rješavanju takvih e, pitanja upravljanja i to uključuje i javnu nabavu i tako dalje. Radimo u četiri zemlje u Africi i tamo se bavimo i ilegalnom sjećom šuma i deforestacijom i nastojimo osvoriti osjećaj odgovornosti tako što civilno društvo prati projekte šumarstva. Evo, to je dovelo do zanimljivih rezultata koji će biti objavljeni u rujnu. Ne mogu ih sada razložiti, ali mislim da vam mogu naznačiti o čemu se radi. Dakle, zapravo sve se svodi na to da trebamo sagledati širu sliku. Evo, ja bih sada predala riječ nekim od svojih kolega. Evo, zamolila bih vas da prikažete ovaj kratak video prikaz iz Afrike koji se bavi i pitanjem korupcije u kontekstu klimatskih promjena, ali također o spašavanju šuma. That's why the UN created Red Plus, a global initiative worth billions that compensates countries to keep their trees standing. If it works, Red Plus could save forests, reduce carbon emissions,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 de la République démocratique du Congo. To keep Red Plus corruption free, cần có cơ chế khiếu nại phản hồi cho người dân. Les communautés forestières doivent être impliquées à chaque étape. The monitoring of deforestation must be transparent and accurate. We need to know how much Red Plus money is flowing. People need ways to speak out against corruption and illegal logging. Kita harus memerangi korupsi di kepolisian dan di lembaga penegak hukum lain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 je vam dojam o srasti koju osjećamo prema našem radu. Evo sada ću prijeći na posljednji slajd, zato jer svi znamo koje su političke nedostaci, jer je to Filip dobro objasnio i također je ukazuje na različite akcijske planove i političke mjere koje poduzima Europska komisija. Right. So what, what we think, and this is, so there are policy solutions that need to be Trebaju nam politička rješenja i također bolji mehanizmi za utvrđivanje odgovornosti od e, dobrovoljnih partnerskih sporazuma koji su već na snazi negdje i već 30 godina. I Filip je to rekao prije, e, odnosno 13 godina. Nevjerojatno je da je mm, pokazano toliko hrabrost i inovativnost u borbi protiv korupcije u šumarskom sektoru i zapravo je učinak toga teško izmjeriti. To je kao kad jedete slona, griz po griz. Ja i još mnogo toga treba uzeti u obzir. Dakle, kao da ste počeli trčati maraton i ušli ste kasno u utrku, no sada trebate više trenirati i e, surađivati sa ostalima kako biste došli do cilja. Evo došli smo upravo do te točke i ove inicijative koje već postoje bi mogle povećati učinak koji ostvaruje FLECT, ali također to može pomoći u spašavanju šuma, što je zapravo naš krajnji cilj. Evo nekoliko primjera i to se je htjelo također prikazati ovom e, video snimkom, dakle e, što radi civilno društvo. Evo to su područja gdje želimo biti prisutniji i u kojima želimo bolju suradnju i uvažavanje u širom kontekstu razrada ovih politika. Ja usko e, surađujem e, sa drugim dionicima na e, Fondu za zelenu klimu i također smo razradili visoke standarde za okoliš i klimatske promjene i to su visoki standardi koje treba zadovoljiti kada podnosite zahtjev za sredstvima iz toga fonda. No, isto tako, UNEP i ostali su se uključili to što znači i Svjetska banka. I ti standardi primjenjuju na zemlje u razvoju, na e, nacionalne ministre razvoja, ministarstva razvoja Bangladeša i tako dalje. Što to znači? To zahtjeva visoku razinu pravne odgovornosti različitih dionika. Zašto je to bitno za FLEGT? Evo, u to je uključeno i Ministarstvo razvoja financija Indonezije kada se Indonezija akreditira i to može dovesti do promjena koje su nama poželjne i to može se odraziti na cijelu zemlju i potaknuti reforme do kojih još nije došlo. No ono što je ključno za uspjeh Zelenog fonda i Flekta i drugih inicijativa za spašavanje planeta je da oni budu međusobno usklađeni i to je moj glavni zaključak, kao što sam rekla na početku. Ono što je doista bitno za cijeli proces je imati dobar okvir za odgovornost za sve dionike u procesu. Ako to svedemo na glavno pitanje, odnosno korupciju kako riješiti, korupciju kako je suzbiti, to je toliko teško i kako to možemo učiniti unutar ovoga okvira, pa iskreno govoreći moram priznati da je pravno gledajući korupciju teško suzbiti iz čitavog niza razloga, ali najveći razlog je taj što se ljudi boje dići glas protiv korupcije. To je istina. Ako posjetite bilo koju zemlju u Africi, vidjet ćete da se ljudi boje ne samo da će izgubiti posao, ako podignu glas protiv korupcije, nego još i gore ga. I to je jedno od glavnih pitanja koje treba riješiti kada je riječ o pitanju odgovornosti, naročito u području šumarstva, koje je jedno od područja koje je u velikoj mjeri zahvaćeno organiziranim kriminalom. Dakle, trebamo ojačati institucije i mehanizme zaštite i odgovornosti koje društvo može pružiti. I civilno društvo želi to učiniti, ali to je ogroman izazov. Dakle, na kraju jedno od velikih pitanja odgovornost. Naravno, u tijeku su političke reforme, ljudi su upoznati s njima i znaju da trebaju krenuti u tom pravcu. Treba ojačati civilno društvo, mehanizme odgovornosti i treba također se nadovezati na druge inicijative koje već postoje kako bismo ostvarili svoje ciljeve. For, your intervention. Okay, now I introduce the next speaker, is Madame Mani. Sljedeća na redu je gospođa Marijenka Renga iz organizacije koja prati aktivnosti Europske unije e, u području šumarstva i promiče okolišnu pravdu. Ona će nam dati perspektivu svoje udruge o dobrovoljnim sporazumima o partnerstvu koji su kameni temeljci u e, borbi protiv ilegalne sječe šuma. Evo, gospođa Karenga, molim vas da nam prikažete kakva je vaša perspektiva sa stajališta južnih zemalja. Hvala. Fern već deset godine radi na nadzoru provedbe dobrovoljnih sporazuma o partnerstvu u e, Zapadnoj Africi, Centralnoj Africi i Zapadnoj, e, istočnoj Aziji. Ono što mogu reći je da Imamo znači civilno društvo na, za, na sjeveru i na jugu, a Znači oni su vrlo aktivni vezano, ne samo obvezujuće trgovinske sporazume, no te također žele poboljšati upravljanje, te također identificirati reforme što se tiče dobrog upravljanja e, koji može spriječiti znači nelegalni izvoz e, drva u Europu i druga područja. Imamo znači taj fokus na legalnost. Znači imamo ta, e, te sporazume koje se znači, usmjeravaju na e, zakonodavni okvir, te također govorimo o zabrinutosti utjecaja nelegalne sječe šuma. E, isto tako utjecaj znači na zapravo preživljavanje za zajednice koje su ovisne o drvu. Imamo znači politički prostor za dijalog gdje e, države, privatni sektor i e, također civilno društvo mogu razgovarati na koji način se može bolje upravljati šumama i na koji način se zakonski može iskorištavati šume. Kad govorimo o ovim sporazumima, e, dobrovoljnim sporazumima, oni doprinose ciljevima EU-a što se tiče e, ljudskih prava te također održivosti, okolišne održivosti. za civilno društvo u južnoj hemisferi gdje se znači provode ovi dobrovoljni sporazumi. Imamo napredak e, u šest ključnih e, stupova. Radi se o koordinaciji, odgovornosti, provedbi zakona, jačanju kapaciteta i participaciji. Ako pogledamo bolje ove stupove, Znači, što možemo reći 13 godina kasnije? Možemo reći da je koordinacija e, uspostavljena i poboljšana vezano uz aktere civilnog društva. Imamo također i jačanje participacije zajednica. To je izuzetno važno u zemljama kao Liberija gdje e, zapravo zajednice imaju svoje mjesto za stolom prekovora. Na koji način, o tome na koji način se upravlja njihovim šumama. Isto tako ti sporazumi su doveli do veće transparentnosti i povećanje odgovornosti. Kao što je Filip rekao, već imamo šest sporazuma koji su e, implementirani, devet, oko devet se raspravlja, a milijuni hektara e, i milijun šume i milijuni ljudi na tri kontinenta su uključene u te sporazume i to je zbilja vrlo znakovito. Svaki ovaj dobrovoljni sporazum koji je do sada sklopljen uključuje isto tako i prepoznavanje prava i odredbe vezano uz socijalni aspekt legalne reforme, transparentnosti i nadzor e, šumarskih aktivnosti. A te, ta područja su područja u kojima utjecaj imaju također i civilno društvo a imamo također i inkluzivni proces ovih sporazuma. Ako pogledamo jedno područje upravljanja, a radi se o prepoznavanju prava lokalnih zajednica, onda imamo e, primjera u ovim zemljama sporazuma gdje postoji pravi napredok. A svi ti sporazumi imaju odredbe vezano uz znači poštivanje e, tradicionalnih prava tradicionalnih zajednica ali vidimo također da smo imali i e, konkretne reforme vlasništva na primjer u Gani taj proces reformi je upravo u toku i nadamo se da će dovesti do rezultata E, vezano uz tradicionalno vlasništvo nad šumama e, lokalnih zajednice. Imamo također i napredak što se tiče lokalnih zajednica koje također e, dobivaju prihod na koje imaju pravo, a imamo također i vladu koja je platila prvu tranšu sredstava koja duguje e, lokalnim zajednicima. Imamo tu strukturu sporazuma koja se može koristiti kako bi smo poticali vlade da plaćaju prihode lokalnim zajednicama. Kad govorimo o zakonskim e, reformama u svim državama gdje su skopljeni sporazumi poduzete cijeli niz mjera i to na participativan način. Isto tako civilno društvo je koristilo ovaj prostor sporazuma kako bi oko stola e, pregovora spomenuli cijeli niz pitanja vezano uz reformu vlasništva, borbu protiv korupcije i tako dalje. Kako je to funkcionirao? Imamo znači e, Znači imamo ovdje primjer u e, Republici Kongo gdje smo znači imali tim čimbenike koji su sudjelovali u e, procesu revizije Ustava, a također su radili i na tome da prava tradicionalnih autohtonih zajednica budu uključene. Znači Srednja Afrička republika također uključuje u tom smislu prepoznavanje ILO konvencije o pravima autohtonih zajednicama. A također se govori o tome da se zabrane svi e, ugovori koji govore o iskorištavanju ili šuma ili e, minerala, zapravo ruda. Imamo znači te zakonske reforme, a imamo također sada i obrazce o suradnji između s jedne strane poduzeća za iskorištavanje šuma, s druge strane autohtonih zajednica transparentnost je uvijek bilo vrlo složeno pitanje u ovom sektoru, no vidimo da su sporazumi bili katalizatori koji su doveli do, do toga E, da imamo na javnoj razini puno više informacija o sjeći šuma i aktivnosti vezano uz to. Imamo također i zahtjev da se dokumenti objave, a imamo također i informacije vezano uz zakonodavstvo na području šumarstva, o koncesijama, dodjeljenjima e, alokacija i socijalnim e, obvezama. Ono što Vidimo sada da vlade koje provode sporazume objavljuju informacije kroz e, posebne sajtove, isto tako civilno društvo može koristiti svoju ulogu kao neovisni promatrač aktivnosti na području šuma daje informacije vezano uz iskorištavanje šuma i koncesija. Možemo reći da je to zbilja e, dobar usmjeh, uspjeh dobrovoljnih e, sporazuma. Imamo isto tako neke druge informacije koje nisu na raspolaganju što se tiče prihoda i ugovora, ali u svakom slučaju ima, idemo u dobrom pravcu. A kad govorimo o kapacitetima, svi sporazumi uključuju odredbe e, o tome da lokalne zajednice trebaju sudjelovati u pregovorima, isto tako i u provedbi sporazuma. Vidjeli smo da su se zapravo povećali kapaciteti u zemljama e, vezano znači uz rad civilnog društva i FAO i komisija u tom smislu su e, puno pomogli, a također i neke države e, članice koje su podržale provedbu dobrovoljnih sporazuma, posebno u središnjoj i zapadnoj Africi u Republici Kongo. Jasno je da su se kapaciteti povećali ne samo time što su e, doprinijeli raspravi o upravljanju šumama i dobrom upravljanju, nego također je to poboljšalo i dobro upravljanje u drugim e, sektorima, posebno na području rudarstva. Jer sve te druge aktivnosti također imaju utjecaj i na e, sektor šumarstva. Isto tako, imali smo zajednice koje su mogle direktno sudjelovati u procesu osmišljavanja dobrovoljnih sporazuma u e, Liberiji nije samo civilno društvo moglo govoriti o zabrinutosti, nego također i autohtone zajednice u Indoneziji. Imali smo također i sudjelovanje e, zajednica, lokalnih zajednica i to je bio uspjeh u okviru ovih sporazuma. Kad govorimo o koordinaciji, ne možemo puno o tome reći, no jasno je da se sada o tom e, pitanju raspravlja, da isto tako vlade, civilno društvo su također identificirali taj problem manjka koordinacije te da ta koordinacija zapravo smanjuje mogućnost poboljšanja upravljanja. Ono što je jasno je da će se sada veća pozornost e, pridavati činjenici da sporazum e, e, nije nešto čime se trebaju baviti samo ministri šumarstva, nego također i ministri pravosuđa što se tiče same provedbe zakona. Kad govorimo o odgovornosti, vidjeli smo da se to poboljšalo ne samo na papiru. Svi dobrovoljni sporazumi imaju odredbe e, vezano uz odgovornost, vezano uz strukture i e, mjere. Na primjer, u Indoneziji civilno društvo je moglo koristiti strukturu sporazuma kako bi pozvalo vladu na odgovornost što se tiče posvećivanja e, od davanju informacija i transparentnosti. U e, e, Demokratskoj republici Kongo. Također smo imali neovisne upravljače šumama koji su e, vodi, zapravo bili e, osmišljeni od strane civilnog društva i potaknuli su vlade da, da pridaju veću važnost temeljnim e, uzrocima nelegalnih djelovanja na području šumarstva i Bez obzira što je u to upisano, u ove spurimo još puno e, napora koje moramo poduzeti. Da, u svakom slučaju nismo postigli sve što smo htjeli, imamo cijeli niz izazova pred nama. Glavni izazovi su povezani sa kapacitetima nevladinih udruga. Ti kapaciteti su se poboljšali u južnim zemljama, resursi su ograničeni i to zapravo E, dovodi do toga da moramo zadržati isti, e, istu razinu angažmana kao tijekom e, pregovora. Imamo cijeli niz problema s kojima se moramo suočiti, a dobrovoljni sporazumi o partnerstvu pružaju mogućnost razgovora o, i, o mjerama koje se trebaju provoditi u borbi protiv korupcije. Što se tiče uključenja lokalnih zajednica i povećanja svijesti, to, te zajednice su e, najviše pogođenje nezakonitom sjećom šuma. Filip je rekao da vidimo malo određeni zamor što se tiče provođenja dobrovoljnih sporazuma, te određene zemlje su zapravo na neki način se malo usporile tu provedbu. I u ovom trenutku napredak je dosta spor. To stvara situaciju gdje se e, ne postiže napredak. Uredba EU-a e o drvu je također vrlo važan parametar, pa, važan parametar ono što je važno da imamo snažne poticaje za države u okviru dobrovoljnih sporazuma kako bi osmislile dobre e, mjere. Ono što je važno je da EU pošalje jasni signal time što neće pustiti e, drvo iz nelegalne sjeće da uđe na tržište EU-a. Imamo također i e, pritiske koje dolaze iz drugih sektora i to su pristisci na šume, to naravno uključuje prehrambenu industriju, no također i rudarski sektor i koji e, zapravo sudjeluju u e, sve većem uništavanju šuma i time se moramo naravno pozabaviti i u okviru sporazuma i izvan sporazuma. Imamo cijeli niz preporuka kao zaključak, kao što je Filip rekao, FLEKT, akcijski plan je relevantan, ali se treba ojačati, a posebno trebamo imati e, jačanje implementacije dobrovoljnih sporazuma i to mora u svakom slučaju biti prioritet agende EU-a. Isto tako eu e, e EU treba pružiti financijsku institucionalnu i tehničku podršku što se tiče participacije civilnog društva na svim razima, razinama kako bi se na pravi način proveli sporazumi. Isto tako moramo vidjeti koje su to druge mjere koje bi se mogle e, primijeniti e, što se tiče drugih sirovina povezanih sa deforestacijom. A također trebamo vidjeti koje su to zapravo tržišta brzo rastućih gospodarstava, posebno Kine, e, na koji način se ta tržišta mogu e, prilagoditi takvim sporazumima, sličnim sporazumima kao što su dobrovoljni sporazumi o partnerstvu. Thank you very much for, your contribution Hvala. Pa sada otvaram raspravu. Ako imate kakvih pitanja ili komentara? prvo pitanje, pa onda naši stručnici mogu dati odgovor. Izvolite. Hvala, postavit ću pitanje na njemačkom. Hvala. Na svim ovim informacijama koje smo čuli, to je zaista veoma interesantno. Šumarstvo kao što znamo je veoma važno e, za poljoprivredne djelatnosti, e, za rodase i tako dalje i 17% palminog ulja i 15% za e, međunarodnu trgovinu, drugim riječima radi se o trgovini tropskim drvom u Nizozemskoj, Italiji, Francuskoj, Njemačkoj, Nizozemskoj, to su glavne zemlje gdje se kupuje to drvo, znači oni imaju veliku odgovornost zato što oni e, guraju potražnju. Znači soja i uvoz soje iz trećih zemalja i pogledajmo trgovinu mesom, odnosno tržište mesom i zbog toga trpe šume u e, trećim zemljama upravo zbog e, potražnje na tržištu mesa. U ovom momentu imamo preveliku e, proizvodnju. Vidimo da imamo odgovornost mi u Europskoj uniji. Imamo taj e, otisak, otisak iskorištavanja šuma koji je zaista sada velik, porastao je i mi imamo veliku odgovornost u svom ponašanju kao potrošači. Sistem certifikata dakle, koji bi potvrdio da e, je drvo e, posjećano u skladu sa propisima, tu govorim i o red, red i red plus. Znači, trebali bismo imati taj sistem certificiranja, jer inače postoji velik potencijal za kriminalno djelovanje, znači ilegalna, e, ilegalna sjeća šuma, pranje E, novca i također za e, zabašurivanje činjenice da je drvna građa ilegalno posjećena. Znači imamo puno negativnih posljedica. Naravno tu se postavlja pitanje tko je odgovoran za to. 80% ilegalno posjećenog drva završi u e, Europi, Japanu, SAD ili Kini. Znamo da, imam, da postoje certificirana područja, znamo da ima tržišta, no ima, postoji velik nesklad između potražnje i ponude. Moramo vidjeti je li uopće moguće izvedivo da, se, da kod nas dođu certificirani proizvodi, da mi zaista budemo sigurni da su oni certificirani i da je to uopće izvedivo jer postoji ta velika nesklad, ne, veliki nesklad. Ima još neko pitanje? Ako ne, onda možete možda e, početi s odgovorima. Ko je prvi? Možda mogu evo ja. Možda mogu ja dati nekoliko dodatnih informacija kao prvo što se tiče uvoza soje ili e, palminog ulja. Kao što sam rekao na svom prvom slajdu, imamo onu glavnu politiku, to je uključivanje ekologije u sve naše politike. Znači svaka aktivnost u svakom sektoru, poljoprivreda, energetika, infrastruktura, je uvijek pod nadzorom, uvijek se pazi postoje li tamo e, zaštitni mehanizmi i za ljudska prava i za zaštitu okoliša. Tako da mogu reći da mislim da ne postoji ni jedan program u poljoprivredi koji financira Europska unija, primjerice ZDF-a, koji će poticati krčenje šuma. Tak, samo po sebi kao takvo. To je jedna poanta. Druga stvar je, postoji i ta koherentnost politike za, na planu razvoja, a to znači da taj dijalog između različitih dijelova komisije i Europske unije se stalno vodi kako bi e, se pobrinuli da ono što dobijemo jednom razvojnom politikom da se to gubi e, drugdje zbog eksploatacija nekih roba i tako dalje. Drugi dio mog e, odgovora je taj da mi u ovom momentu razmatramo mogućnost eh, da napravimo akcijski plan za krčenje šuma. Jedan od velikih komponenta eh, tog akcijskog plana, o tome se još uvijek raspravlja i o tome će se raspravljati sa zemljama članicama, je mogućnost da se certificiraju robe osnovne, kao što ste rekli, to je eh, junetina, koža, palmino ulje, soja i tako dalje, kako bi se E, smanjio utjecaj na šume. To je veoma važno. Što se pak tiče certifikacije i kontrole samog procesa certifikacije, ali FLEG nije program za certifikaciju. Imamo e, različite e, programe certificiranja organizacije koje certificiraju drvnu građu. FLEGT je jedan nacionalni mehanizam kojim se osigurava E, legalnost e, sjeće šuma. Tako da u svakom e, partnerskom ugovoru imamo i jedan mehanizam, dakle TAS, dakle, dakle i zahvaljujući tom sistemu se može identificirati svaki trupac i upravo zbog toga je jako teško provoditi VPA, zato što čak i u Europi ne postoji takav sistem koji bi omogućio praćenje sljedivosti od parcele gdje je posjećeno e, stablo, pa se trupac prati do e, kraja. Dakle, to je jedan od stupova e, ovog programa u zemljama koje, gdje funkcionira flekt. Evo, to je to što mogu reći. Da, puno hvala. Osvrnut ću se također na ovaj dio vašeg pitanja koje ste govorili o certifikaciji, samo zato da bih e, rekla da ne postoji nikakva garancija koja bi bila 100% vezana za certifikaciju posebno zato što se radi o sektoru gdje je visoka stopa korupcije i kao što sam rekla sve što se odnosi na korištenje i e, izgradnju na zemljištu je visoko korumpirano, to je tako u svim zemljama svijeta, posebno u zemljama u razvoju, tako da mi zaista e, tu, e, to su mutne vode. Naravno, to ne znači da nema rješenja. Ono za što bih se ja založila zapravo zato što se radi o odgovornosti u ovom lancu e, ponude i potražnje je da se osigura da postojanje jasne registracije e, vlasništva, dakle ne samo e, kod identificiranja trupaca, nego i kod osoba koje sjeku, transportiraju i organiziraju prihvat tih trupaca. Znači, to, taj sistem certificiranja može biti zloupotrebljen, ali možda bi trebalo tražiti pozitivno označavanje proizvoda ili izvora. Znači da se to označi i da se tamo jasno navede tko je vlasnik, tako da onda e, trupci koji su uvezeni mogu imati tu e, kompaniju koja izrijekom kaže ovo nije iz ilegalnog izvora i onda možete to pratiti kako biste zaista e, osigurali tu odgovornost i e, sljedivost. Dakle, na taj način možete postići. To je ono isto što imate recimo etiketu na odjeći gdje je potvrđeno da je proizvodnja bila ekološka ili da nije korišten rad djece. Znači, to je onda nešto što će utjecati na strani potražnje, na potrošače, a onda e, se kroz e, taj e, lanac opskrbe može također pravnim putem nešto utvrditi. Ja ću odgovoriti na francuskom. Želim se nadovezati na komentar Filipa, znači organizacije civilnog društva, deset u Europi su znači imali, e, osmislili jednu bilješku stajališta koja poziva Europsku uniju osmišljavanja akcijskog plana borbe protiv sjeće šuma, znači deforestacije, znači Greenpeace i ostali e, neke druge organizacije su pozvale na to jer smatraju da poljoprivredni proizvodi koji e, dovode do deforestacije u e, tropskim područjima moraju dovesti do dodatnih mjera kako bismo znači spriječili tu, e, tu nelegalnu sjeću šuma i sjeću šuma. Znači želimo imati te ciljeve i zastadama o nula deforestacije. Mislim da je film dobro odgovorio je da FLEKT nudi dobre stvari e, civilnom društvu, a to zapravo omogućava jačanje e, znači e, zakonskog aspekta na državnoj razini. Možemo reći da državna legalnost e, omogućava zapravo da imamo e, upravljanje i doživljavamo upravljanje u kao cjelokupni fenomen, a da zapravo ne usredotočavamo se samo na određene aspekte i e, isto tako poduzeće. Jeste li htjeli postaviti još jedno pitanje? Ako ne, onda možemo dobiti odgovor. Da, evo samo kratko. Naravno, ja shvaćam da se ulaže e, novac u sprečavanje krčenja šuma, ali velika potražnja za palminim uljem, za sojem, zbog našeg ponašanja u poljoprivrednom sektoru, znači mi e, stvaramo okoliš kojim omogućuje ovakvu divlju e, sjeću i krčenje šuma. Thank e, Hvala našim e, ekspertima. Možda sad možemo prijeći na drugi e, dio naše diskusije. Okay, we can start. U redu, možemo početi s našim e, drugim, e, s našom panelom diskusijom. tu ćemo se baviti e, utajom poreza i korupcijom koji su također prijetnja održivom razvoju. također ćemo nešto čuti i o ovim mineralima s područja zahvaćenim sukobom, konflikt mineralima i kao što znate, o tome se vodila i rasprava između institucija, ali kao što znate, e, sve je to uvijek u zemljama razvoju često povezano e, sa ilegalnim rudarenjem i e, pronevjerom zarade. Ali evo sad ću se obratiti svojim stručnjacima. Počet ćemo sa Hubertom Perom, višim stručnjakom koji radi u e, glavnoj upravi DEVKO Europske komisije gdje je šef sektora za e, mobilizaciju domaćih resursa. Dobar dan uvaženi zastupnici, dame i gospodo. Zahvaljujem vam prvo što ste me pozvali i omogućili mi na taj način e, da vam se obratim. U mojoj kratkoj prezentaciji ću se baviti sa tri aspekta. Kao prvo bih htio nešto kratko reći o razvoju e, mobilizacije domaćih e, prihoda i kako se to može potaknuti, kako Europska komisija želi to učiniti. Mi imamo taj pristup e, prikupi više, potroši bolje i također uspostavlja se i veza vezano za specifičnost nacionalnih resursa u tom kontekstu. Možda vi ovako i onako vjerujete u to, ali važno je navesti da je mobilizacija domaćih sredstava, odnosno prihoda, veoma relevantna i važna, posebno u kontekstu razvoja. Mislim da je to veoma jasno se pokazalo u nekim od e, ovih e, manifestacija na visokoj razini, posebno konferencija u Adisa Bebi, ali također i u sporazumu o novim e, održivim razvojnim ciljevima u Njujorku. Spomenut ću tri elementa. Kao prvo potencijal e, koji se nalazi u poboljšanju e, prikupljanja domaćih prihoda, posebno kroz oporezivanje. To je od ogromne važnosti jer ako uzmemo BDP kao E, sumjerljivu vrijednost, vidjet ćemo koliko je to važno. I također e, tu imamo e, održiviji izvor financiranja, ali također će to dovesti i do održivog načina financiranja razvoja. Kao treće, poboljšana mobilizacija korištenja e, prihoda domaćih poboljšava kvalitetu društvenog ugovora između različitih dionika društva, znači javne uprave, poreznih obveznika, ali i onih e, koji koriste e, prihode od poreza, znači koji su korisnici usluga koje pruža vlada korištenje tih sredstava. To je važno u zemljama u razvoju, ali kao što svi znamo, to je postalo još važnije u našem kontekstu, čak i u Europi. I mislim da ovo načelo da se porez treba plaćati tamo gdje se stvara ekonomska vrijednost je to nešto što se mora primjenjivati posvuda. I to će i upravo zbog toga je ta tema tako važna tema na našem dnevnom redu. Komisija je to uzela k znanju i snažno je podržala e, mobilizaciju domaćih resursa, ali mislim da smo zaista sada odlučili nešto e, napraviti i razmisliti o tome kako bolje, najbolje naći, pod, dati podršku zemljama u razvoju i rezultat toga je taj naš e, pristup e, prikupi više, potroši bolje, to je jedan holistički pristup gdje zapravo dajemo bolju podršku zemljama u razvoju da mobiliziraju e, sredstva iz poreza i druge prihode, ali da se tu ne smetne s uma rashodovna strana. Veoma je važno da ako vlada e, prikupi više novca, istovremeno moramo riješiti i problem e, rashoda i mora se na učinkovit način e, prihodi trošiti na one usluge koje pruža država kao što su obrazovanje i tako dalje. Ako to nismo postigli, onda jednadžba neće funkcionirati. Tu imamo dvije dimenzije koje su veoma važne u našem pristupu. Jedna je e, voditi vlastitim primjerom, a druga je globalno partnerstvo. Što znači ovo prvo? To znači da smo primijetili da trebamo prvo pospremiti u vlastitoj kući, znači mi u Europskoj uniji. To znači da moramo poboljšati naše porezne sustave tako da budu fair, učinkoviti, transparentni, a u proteklih mjesec, nekoliko mjeseci pa čak i godina e, bilo je puno zakonodavnih inicijativa i komunikacija e, u nastojanju da se uskladi porezni sustav u cijeloj Europskoj uniji. Jedan od njih je ovaj paket za borbu protiv izbjegavanja poreza koji također ima i tu vanjsku dimenziju. na planu oporezivanja. Drugi je revizija e, direktive o suzbijanju pranja novca koja ima, koja je usko povezana sa borbom protiv korupcije i ilegalnih tokova novca. Dakle, to je ta druga strana i e, prethodni govornik je spomenuo kako nam je važna koherentnost politika. I važno je da ako mi pospremimo svoju kuću, da također vidimo koji su direktni i indirektni učinci naših e, poreznih mjera na treće zemlje. Ako to ne uzmemo u obzir, onda će svi naši napori da podržimo reforme i zemlju razvoju biti izbrisani, jer ćemo imati indirektne e, učinke e, politike oporezivanja u Europskoj Znači, to je dio toga vođenja vlastitim primjerom. I ovaj drugi aspekt i tu je glavna uprava za DEFKO dosta važan akter, jest podržavanje zemalja u razvoju u njihovom procesu reformi kojima je svrha da se bolje koriste sredstva iz domaćih izvora. Imamo taj holistični pristup e, na nacionalnoj, regionalnoj i globalnoj razini. Na nacionalnoj razini imamo mnoge bilateralne e, programe kojima dajemo podršku e, zemljama u razvoju procesu reformi. Na regionalnoj razini imamo te regionalne platforme za oporezivanje, primjerice ATAP, ATAF u Africi ili SEAT u E, Srednjoj Americi i Latinskoj Americi koji su naši važni partneri. Također radimo na razradi jednog programa za zapadnu Afriku koji će, e, kojemu će svrha biti da se da podrška zemljama u toj regiji u fiskalnoj tranziciji jer zbog e, sporazuma o ekonomskom partnerstvu to će, oni će imati velike posljedice na prihodovnoj strani proračuna. Znači mi moramo pomoći tim zemljama u procesu fiskalne tranzicije kako bi imali e, stabilne i predvidljive prihode. Na globalnoj razini, evo samo da spomenem, nekoliko od partnera surađujemo sa e, MMF-om, sa OECD-om, sa Svjetskom bankom, sa UN-om. Jedan od primjera je e, ovaj Trust Fund za oporezivanje i uz pomoć MMF-a zemlje u razvoju dobivaju direktnu pomoć u procesu reforme e, svoje porezne politike i poreznih uprava. Dakle, to je to. To bi bio kao neki sukus. Dva aspekta su veoma važna u našem pristupu. Jedan je da se uzme u obzir međunarodna dimenzija i ona je zaista u ovom momentu veoma važna jer svi zbog ovih panonskih dokumenata govori o tome što se događa e, na planu e, međunarodnom planu oporezivanja. Surađujemo sa OECD-om na tome i radimo na tome da se i zemlje u razvoju uključe u e, borbu protiv BEPS-a i znači da se tamo definira program njihovih vlada sa UN-om radimo i dajemo podršku njihovom pododboru kako bi i zemlje u razvoju sudjelovale u radu tog pododbora kako bi se definiralo i um, utvrdila plan rada na planu međunarodnog oporezivanja. Znači, puno se mora napraviti na međunarodnom planu, ali i na domaćem planu. E, izgradnja kapaciteta u zemljama, politička volja da se e, poguraju reforme u tim zemljama Dakle, to su sve aspekti e, koji se često zaborave, a mi koji radimo na terenu e, sa zemljama u razvoju veoma dobro to znamo koliko su važna ta područja. možda samo u zaključku da kažem nešto e, vezano za upravljanje nacion, ovim, na prirodnim resursima. To je veoma relevantno u našem pristupu i s jedne strane vidimo sve ove aspekte e, koje sam napomenuo kao relevantne za zemlje koje imaju koje su visoko ovisne o određenim resursima, ali s druge strane imamo neke specifičnosti koje se trebaju uzeti u obzir u tim zemljama. To se zove prokletstvo imanja resursa. Znači zemlja koja ima taj potencijal često upadne u e, klopku e, većih ekoloških problema, sukoba, problema s upravljanjem, siromaštva. To, stoga smo svjesni i to uzimamo u obzir kada razmatramo na koji način ćemo e, rješavati problem bolje mobilizacije domaćih sredstava. Što se pak tiče fluktuacije, nestabilnosti cijena roba, to je velik problem za zemlje u razvoju zato što im je teško predvidjeti e, prihode. I tu je pristup Europske komisije sličan onom kojem sam upravo naglasio, znači vodimo svojim primjerom i mislim da e, je ono što je važno napomenuti da je 2013. smo donijeli direktive o e, transparentnosti i računovodstvu koje nameću obvezu Europskoj uniji i kompanijama iz Europske unije koje se bave rudarstvom, e, naftnom eksploatacijom i šumarstvom, e, da za svaki projekt i za svaku zemlju točno e, naznače transparentno kako posluju. Znači to onda povećava transparentnost i sa stanovišta tih kompanija i vlada zemalja gdje rade. Imamo tu neke također aspekte kojima se bavimo transparentnošću vezano za mobilizaciju prihoda od, od prirodnih resursa. Surađujemo sa MMF-om na osnivanju jednog trust, trust fonda koji će se koristiti u zemljama u razvoju u procesu reforme. Podržavamo također i inicijativu za transparentnost u ekstraktivnim industrijama financijski, ali i u procesu upravljanja. Aktivno smo u uključeni. I imamo još jedan trust fund za ekstraktivne industrije Svjetske banke. Kroz to također radimo uglavnom na razredi boljih standarda eh, za eh, ekstraktivne industrije. Znači, to su sve načine na kojima se bavimo ovim veoma teškim problemima. Znamo da su ovi problemi kompleksni i zahtijevaju puno vremena. Znači ne smijemo sada e, stvoriti lažna očekivanja e, da će za nekoliko godina doći do ogromnog, e, ogromne promjene u omjeru e, BDP i oporezivanja u zemljama u razvoju, ali ipak moramo početi raditi na tome jer naša je zadaća da damo podršku zemljama u razvoju u tom važnom nastojanju i to upravo želimo učiniti. Hvala. Gospodin Robert Palmer. On radi u organizaciji Global Witness, e, vođa je kampanje e, koje se bavi bankama i korupcijama, bankama i korupcijom i on će također nešto reći o ovoj temi. Hvala. Za one od vas koji nisu prije upoznati sa mojom organizacijom Global Witness, mi postojimo više od 20 godina i razmatramo veze između prirodnih resursa, korupcije i sukoba. To znači čitav niz pitanja o kojima smo razgovarali danas, od ilegalne sjeće drva, otimanja zemlje, minerala u područjima e, koja su zahvaćena e, sukobima ili recimo e, minerale koje mogu izazvati sukobe, primjerice dijamanti i ja sada razmatram način kako korumpirani službenici kradu javna sredstva i onda šalju taj novac kroz financijski sustav i troše ga vrlo često u zapadnim zemljama, što znači i u Europskoj uniji. Kojom se metodologijom služimo? Dakle, dijelom vremena djelujemo kao novinari i provodimo istrage kako bismo ukazali na protuzakonite radnje i onda razražimo politike i raspravljamo o tim pitanjima primjerice sa europskim institucijama. Teško je preuveličati učinak koji korupcija ima na razvoj. Korupcija znači da nema dovoljno resursa koji bi se utrošili na javne osnovne usluge, zdravstvo, infrastrukturu, obrazovanje i to također potkopava povjerenje građana, poduzetnika i ostalih u vladu. I to je prepoznato u ciljevima održivog razvoja i u drugim izvješćima. Vlade diljem svijeta su se u ciljevima održivog razvoja sporazumile da će surađivati na smanjenju ilegalnih financijskih tokova i učinaka tih tokova na sposobnost vlada u prikupljanju novca koji im je potreban, dakle da ostvare domaći priljev koji im je potreban za funkcioniranje. Ja ću se usredotočiti na sposobnost eh, korumpiranih službenika u um, upravljanju novcem kroz financijski sustav na ulogu financijskog sustava, što znači i europskog sustava u omogućavanju takvih radnji. Nigerija je samo jedna od zemalja koja je bogata prirodnim resursima, naročito naftom. No, E, zapravo je postojanje tih resursa potkopalo razvoj. Prema procjenama vlade Nigerije u posljednjih deset godina 35 milijardi dolara je ukradeno u prljevama od nafte. I to e, predstavlja više od godine dana javnih rashoda. I samo jedna desetina tog novca, 3,5 milijarde dolara, bi omogućila osnovno obrazovanje 5,5 milijuna djevojčica u Nigeriji koje se sada ne mogu priuštiti školovanje. Imamo čitav niz slučajeva ukradene imovine iz Nigerije koja je završila u Europi, u našim bankama, u našim trgovinama nekretninama i također e, u našim tržištima nekretninama i također u sektoru luksuza. Ako ste dakle korumpirani dužnosnik i želite upravljati velikim svotama novca, nećete to prenositi u zlatnim polugama ili u vrećama. Ako govorimo o doista velikom novcu, onda trebate pristup banci i međunarodnom financijskom sustavu. Mi u Global Witnessu se služimo trima sredstvima kako bismo prepoznali sredstva kojima se služe korumpirani dužnosnici. Kao prvo banke koje su spremne preuzeti njihov novac i okrenuti e, se na drugu stranu i zapravo iz 2011. imamo jednu studiju koja se bavi za više od 200 slučajeva korupcije u 30 godina. U nekima od tih slučajeva 56 milijarde dolara je nestalo i prema našoj analizi E, takvih podataka. 140 banaka diljem svijeta je rukovalo u nekim trenucima tim novcem, što znači i trećinu najvećih 50 banaka na svijetu. Što znači da naše najveće banke na svijetu sudjeluju u pranju priljeva novca. Dakle, kao prvo vam treba banka, drugo vam treba način prikrivanja identiteta. Glavno načelo krađe ili pranja novca je razdvajanje imovine od identiteta. I koristi se jedno sredstvo vrlo često, a to su složeni ustroji fondova, odnosno zaklada ili poduzeća. I to se vidjelo u slučaju panamskih dokumenata, odnosno koliko korumpirani dužnosnici i drugi perači novca mogu osnovati čitave mreže poduzeća kojima skrivaju svoje aktivnosti. Evo, to ću usporediti sa babuškom. Dakle, imate jedno poduzeće u drugom poduzeću unutar trećeg poduzeća i to otežava poreznim vlastima, vladama i e, policiji u ulaženju u trag e, takvim vlasnicima takvih poduzeća. Evo jedan primjer. Demokratska republika Kongo ima e, ogromne količine prirodnih resursa, a također ima i korupciju, a i e, imamo i eksploataciju resursa koja dovodi do sukoba, kao što smo vidjeli također i iz prijedloga Europske unije o, rudačama iz područja zahvaćenih sukobima. Otprilike pet e, dilova e, u vezi sa tim rudačama. Dakle, konganska vlada je izgubila potencijalno 1,3 milijardu dolara eventualnog prihoda, što znači da bi to moglo financirati školovanje recimo za svako sedmo dijete. Zašto su ti novci izgubljeni? Vrijedna prava na eksploataciju su prodana tajnim poduzećima na britanskim djevičanskim otocima, a teško je bilo ući u trag pravim korisnicima, e, odnosno onima koji su imali koristi od e, takve prodaje. Dakle, treće vam trebaju poduzeća peravani, dakle, trebaju vam stručnjaci poput računovođa ili odvjetnika koji će izraditi ovakva poduzeća kako bi se sakrile transakcije. Na sreću, Europska unija ima mjere kojima e, rješava te probleme i također suzbija ulogu financijskog sustava u olakšavanju i poticanju pranja novca. Ja ću se sada usredotočiti na poduzeća i zaklade koje su zapravo tajni pokretači ovih ilegalnih transakcija. Govoreći o panamskim dokumentima, prošlog tjedna je komisija predložila da se ažurira direktiva Europske unije o suzbijanju pranja novca koja je usvojena prošle godine, ali nakon e, panamskih dokumenata komisija predlaže ažuriranje iste i također predlaže da se uvede veća transparentnost se stavi više informacija na raspolaganje o konačnim pravim e, korisnicima takvih e, poduzeća i zaklada. To se možda i nekom obskurnom temom za raspravu na odboru za razvoj, no stalno iznova vidimo poduzeća i zaklade koje su u anonimnom vlasništvu, koji e, kradu i pljačkaju najsormašnije zemlje diljem svijeta. Komisija predlaže prikupljanje informacija o, o krajnjim korisnicima takvih poduzeća i zaklada i objavljivanje dijela tih informacija javnosti. Javni pristup informacijama E, te vrste je od ključne važnosti za vlade u čitavom svijetu kako bi shvatile e, s kime imaju posla, kako bi prikupile odgovarajući porezi, kako ne bi mjesecima i godinama zapravo istraživale svaki sloj tih poduzeća i također poduzeća moraju shvatiti tko su njihovi sugovornici. E, jedno izvješće Ernst Younga je utvrdilo da je 81% poduzetnika htjelo uvidjeti s kime doista vode poslove i to je bitno također i za e, građane koji moraju znati koga pozvati na odgovornost. Dakle, predlog komisije je dobar, imamo neke nedostatke u definiciji o kojima ću rado reći nešto kasnije, ali Ovaj odbor treba podržati rad komisije u suzbijanju korupcije i pranja novca. Zemlje u razvoju naravno neće moći prikupiti dovoljne resurse iz vlastitih gospodarstava kada im milijarde dolara cure na stražnja vrata i završavaju u europskom financijskom sustavu. To se odnosi također na izbjegavanje plaćanja poreza i poreznu utaju. Ako želite izbjegavati plaćanje poreza, služite se sličnim strukturama kao i korumpirani dužnosnici u skrivanju identiteta. Dakle, veća transparentnost europskih poduzeća, zaklada, korporativnih struktura je od ključne važnosti u podupiranju djelovanja Europske unije drugdje u cilju poticanja razvoja i također ohrabrivanja najsiromašnijih zemalja na svijetu u prikupljanju resursa kako bi se taj razvoj financirao i na domaćem planu. Hvala, gospodine Palmer. Naš Treći govornik je Barbara pešer upraviteljica programa za razvoj Ujedinjenih naroda u Briselu, koja će govoriti o važnosti transparentnosti i e, upravljanja prirodnim resursima u cilju napretka u razvoju. Molim vas evo da se strogo držite zadanog vremena jer imamo također predviđenu i raspravu i završne komentare. Evo samo nekoliko e, početnih tvrdnji, mnogo od kojih su već e, spomenute, ali dobro je od toga krenuti. Prirodni resursi predstavljaju veliki e, dio nasjeđenog bogatstva zemalja u razvoju, ulaganje u očuvanje prirodnih resursa, a loše upravljanje u iskorištavanju prirodnih resursa mogu negativno e, utjecati na razvoj tih zemalja. S druge strane, pametna ulaganja i prirodni resursi koji uzimaju u obzir potrebu za e, širenjem bioraznolikosti i očuvanjem e, staništa su ključni za ostvarenje ovoga programa. No, Treće, oporezivanje prirodnih e, resursa je važan e, izvor priljeva i ulaganja za zemlje u razvoju koje imaju bogate resurse i također u proširenju njihovog fiskalnog prostora ostvarenju razvojnih ciljeva. Transparentnost i pravednost poreznih sustava i raspodjele poreza i također mjere za očuvanje dobrobiti lokalnog stanovništva su ključni kriteriji za prijelaz na zeleni društvo i zelenije gospodarstvo. To, naravno su važni pristupi energiji, vodi i obrazovanju, kao što je spomenuto prije. I kao što je također prije spomenuto na ovom odboru, ova godina predstavlja izvrsnu priliku za međunarodnu zajednicu kako bi ista položila temelje za dugoročne razvojne politike i okvire za financiranje koji odgovaraju ovim potrebama. U UN-u smatramo da postizanje razvojnih eh, ciljeva zahtjeva holistički pristup, a to zahtjeva također i naša agenda za 2030. godinu. Dakle, ne treba razdvajati eh, sva ova pitanja koja su povezana sa razvojem, kao što je upravljanje poreze i tako dalje. Kao što je spomenuto prije, konferencija u Addis Abebi se izričito pozvala na to i izričito je pozvala na očuvanje prirodnih resursa i na produktivnu diversifikaciju. Također je pozvala na preuzivanje obveza za e, rješavanje pitanja poreznih olakšica koja su povezane sa ovim ulaganjima. Dakle, razvoj nije e, odvojen od e, upravljanja i od oporezivanja. I također e, ključno e, je mobilizirati resurse za dobro upravljanje, a vlade moraju dobro osmisliti porezne sustave koji će biti pravedni i učinkoviti. Javna ulaganja stoga koja su stvarena pomoću priljeva trebaju također biti rodno osjetljiva i odgovarajuća. To ne vrijedi samo za privatni sektor, nego i za javni sektor. Mi smo intenzivno radili na jednoj inicijativi i to je u skladu sa prijedlogom komisije, a to je e, naša inicijativa Poreznici bez granica koja je dala dobre rezultate u razmjeni iskustava između zemalja u razvoju razvijenih zemalja koja e, pomaže u prikupljanju poreznog priljeva. Nažalost, napori u povećanju domaćeg priljeva su ograničeni korupcijom i izbjegavanjem poreza i utajom poreza, također i legalnim financijskim tokovima. Ovi izazovi su najprisutniji u rudarskoj industriji koja može predstavljati veliki potencijal nekih zemalja, ali to podrazumijeva i određene izazove. Kako bismo to spriječili, treba nam snažnije okolišno upravljanje i veća transparentnost u svim zemljama. Tako upravljanje u zemljama razvoju treba ojačati u skladu sa načelom desetim deklaracije Izrija o okolišu i razvoju, što znači također i jače institucije koje će osigurati pristup informacijama i e, također omogućiti javno sudjelovanje i pristup pravdi. Učinkovito sudjelovanje civilnog društva i ranjivih skupina u donošenju odluka i poboljšanje transparentnosti i odgovornosti javnih i privatnih aktera te okolično upravljanje su ključni za ostvarenje razvojnog cilja broj 16. A to znači promicanje mirnog i uključivog društva u cilju održivog razvoja, pružanje pravde za sve i također za razvoj odgovornih i inkluzivnih institucija na svim razinama. Evo, navest ću jedan primjer u Kolumbiji ili u Središnjoj Americi gdje sam živjela brojne zajednice koje su radile u rudarstvu su bile autohtone zajednice, a zemljište koje se koristilo, a također i rodno bogatstvo je dio njihovog nasljeđa, tako da je tu pristup informacijama doista ključan. Načelo deseto zapravo sada treba postati stvarnost. Zakon o pristupu razvoju je također važan instrument za interakciju državnih institucija, privatnih aktera i dionika u pitanjima važnima za upravljanje i također važno je to za transparentnost u korištenju fondova. UNDP surađuje sa Europskom unijom i drugim partnerima u jačanju okoličnog upravljanja zemalja. To znači također i inicijative usmjerene ka sektore i također međusektorske inicijative na globalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini. Ja ću spomenuti samo neke od tih brojnih inicijativa. Jedna od njih je e, međunarodna inicijativa za transparentnost pomoći. E, pri, nama je njihovo tajništvo, a inicijativa želi e, omogućiti bolji pristup o korištenju razvojne pomoći. Gotovo 350 vlada, multilateralnih organizacija, privatnih ulagača i tako dalje su objavili svoje podatke putem te inicijative i pozivam vas da je iskoristite zato jer su ti podaci eh, korisni jer inače to je samo mrtvo slovo na papiru. Zatim, eh, ilegalni financijski tokovi je još jedno važno područje. UNDP je eh, uspostavio partnerstvo sa međunarodnom znanstvenom zajednicom kako bi istražio razmjere te pojave u, različitim zemljama i surađujemo sa dionicima u podizanju svijesti o tome i u promicanju međunarodne suradnje u suzbijanju takvih tokova. Također smo podržali i jačanje kapaciteta lokalnih vlasti u, borbi protiv e, ilegalnih financijskih tokova. I još nešto o e, rudarskoj industriji o kojoj smo razgovarali danas. u situaciji u kojima su cijene dobara nestabilne, e, zemlje koje proizvode ta dobra trebaju uživati također i prihod od toga, ali često to nije slučaj. Evo, moj primjer je Demokratska republika Kongo, ali to nije sigurno jedini primjer. Kao što su kolege spomenuli, 1,3 milijarde dolara izgubljena je zbog pogrešnog formiranja cijena za koncesije u rudarstvu, kao što je naveo i Svjetski gospodarski forum. Također, prihodi od rudarstva su izloženi korupciji, ilegalnoj eksploataciji, utaji poreza i na kraju dovode do ilegalnih financijskih tokova. Rudarska industrija upravo zbog svog učinka sada ima sve veću važnost na globalnoj razini. Prema ONDP-u u 50 zemalja um, radimo na poboljšanju njihovih kapaciteta u upravljanju resursima, što znači i e, suradnju sa lokalnim akterima kako bi oni dobili svoj dio prihoda i također surađujemo sa e, čitavim proizvodnim lancem koji je povezan s time i nastojimo smanjiti njegov e, okolišni učinak. Izgradnja kapaciteta je ključna kako bi se provelo prikladne zakonodavne mjere, što znači kapacitet za pregovaranje i provođenje ugovora. Mi podržavamo e, sudjelovanje i transparentnost u tom sektoru kako bi se pratilo, upravljano i ulagalo te prihode u cilju razvoja u Liberiji primjerice nadamo se da ćemo pojačati transparentnost i širu raspravu o upravljanju prihodima iz eh, sektora rudarstva. Budimo jasni. Rast rudarske industrije može donijeti potrebne resurse za financiranje gospodarskog i eh, socijalnog razvoja. Upravljanje učinka na okoliš ovih industrija je jedan od najvećih izazova u brojnim eh, zemljama koje ovise o tim resursima i također e, ministarstva okoliša i država trebaju jačati svoje kapacitete i upravljati tim sektorima na način kojim se štiti okoliš, unapređuje razvoj i e, održivi razvoj. U tim zemljama potrebni su programi koji će jačati e, dimenziju ljudskih prava i okolišnu dimenziju rada javne uprave diljem sektora rudarstva. E, kroz naš program EPA o, upravljanju okolišu u sektoru rodarstva NDP je ojačao također dimenziju e, rodne ravnopravnosti i pravosuđa u sektorima rodarstva u Kolumbiji, Keniji, Mongoliji i Mozambiku. U suradnji sa ministarstvima okoliša i također e, drugim javnim i privatnim akterima što uključuje parlamente, lokalnu i regionalnu upravu organizacije civilnog društva i privatni sektor, UNDP jača lokalno i e, nacionalno upravljanje komunikacijom, transparentnošću i odgovornošću. Ovo su samo neke od primjera problema i izazova koji su povezani sa korištenjem prirodnih resursa. I naravno primjer je onoga što treba i što se mora učiniti i to iziskuje partnerstvo. Evo ja ću se nadovezati na neke od riječi za koje nadam, nadam da ćete zapamtiti. Dakle, osnaživanje nacionalnih vlasti u izgradnji kapaciteta i u stvaranju potrebnih okvira za odgovornost. Hvala puno. A sad e, imamo Valentinu Barbagaljo koja je znači zadužena za politike i zagovaranje u, One Campaign. Će nam reći nešto nezakonitim financijskim tokovima, kako se boriti protiv njih. Hvala. Hvala što ste me danas pozvali da danas govorim ovdje u ime One Campaign mi smo međunarodna organizacija za zagovaranje i kampanje. Mi se borimo protiv ekstremnog siromaštva u svijetu. Ono što želimo E, podijeliti s vama je zašto je transparentnost važna u borbi protiv e, nezakonitih financijskih tokova. Jedan e, trilion dolara svake godine odlazi iz tih zemalja zbog korupcijskih aktivnosti kao što smo govorili o utaji poreza, pranju novca. Isto tako loših ugovora vezano uz e, prirodne resurse. Znači, post, radi se o novcu koji odlazi iz e, zemalja, a koji bi mogao biti uložen u razvoj. To je relevantno posebno u rudarskom sektoru. Robert je govorio o slučaju Nigerije. To je vrlo dobar slučaj. Ako uzmete 40, 400 milijardi dolara, koji, je, koji su izgubljeni eh, od 60. godina, onda biste za sve nigerijsku djecu mogli platiti cijepljenje. To bismo ih eh, mogli zaštititi od malarije, isto tako mogli bi povećati eh, uvelike broj osoblja u obrazovanju, te također E, pružiti zaštitu e, osobama oboljevim od HIV-a. Znači imamo znači to naftno i rudarsko e, bogatstvo koje zbilja pripada tim državama i zbog toga moramo imati više e, transparentnosti vezano uz ove e, prirodne resurse. Govorili ste znači već o jeti, znači ovoj inicijativi rudarske industrije vezane uz transparentnost. A ono što je izuzetno važno je da ta industrija govori o sredstvima koje plaća vladama i treba, vlade također trebaju biti odgovorne što se tiče potrošnje tih e, sredstava i to radi se o dobrovoljnoj inicijativi, samo su 51 država uključeni u to. Tijekom e, zadnjih godina mi pozivamo da e, se znači sve te odredbe upišu zakonodavstvo i postaju obvezujuće. Mi smo ponosni da e, EU je, EU je zapravo uspjela e, stvoriti situaciju gdje se to implementira kroz znači ovu direktivu o transparentnosti i odgovornosti e, financiranja. Imamo znači isto tako nešto što je u svakom slučaju uh, utemeljeno u projektima. Kad govorimo o Nigeriji, uh, imamo znači zakone uh, znači povećane zakone o transparentnosti koje su u svakom slučaju povećale svakom slučaju dove se svoje većih e, stranih e, ulaganja, isto tako imamo 3 e, milijardi znači, koje su uložene u nenaftnu industriju. Znači to je samo jedan slučaj ako pogledamo Ganu Isto tako imamo povećanu transparentnost u zakonodavstvu i to pokazuje da e, male naftne e, kompanije su veći e, koji više doprinose razvoju. A kad govorimo o razvoju zakonodavstva, onda 50, 50 do 70% resursa znači to se kontrolira da se ti resursi ulože u socijalni sustav, znači obrazovanje, zdravstveni sustav i tako dalje. Možemo naći u slučaju druge promjene, isto tako e, imate i na internetu e, interaktivnu mapu gdje možete pogledati na koji način to funkcionira. E, sredstva dolaze prije svega od IETI, ali isto tako imamo i izvješća koje u ovom trenutku nam govore o tome tome što možemo više e, napraviti u budućnosti. To nije bilo lagano. Parlament je odigrao ključnu ulogu koji je, on je zbilja bio avangardna vezano uz to i stalno su znači poguravali tu dodatnu transparentnost. Prije pet godina nismo ni mogli sanjati da bi se ovaj napredak mogao ostvariti. No, uspjeli smo to i e, to je sjajno, ne zato što su ti zahtjevi sada obvezujući, i ne, nego isto tako su neke druge e, zemlje su e, krenule našim putem, Norveška, Kanada, SAD krajem lipnja Isto tako imamo e, određene e, sudske odluke koje su, e, zapravo sklađene sa zakonodavstvom EU-a. Znači, kad se usredotočimo na rudarski sektor, onda pogledajmo što se može dogoditi ako ove zahtjeve proširimo na sve e, znači druge sektore, druge multinacionalne kompanije i tako. Dakle, očito da je to sve dio činjenice da porezne uprave u zemljama razvoju nemaju dovoljno kapaciteta da prikupe sve te poreze, ali kao što smo već spomenuli, kompanije i pojedinci koji posluju u zemljama razvoja ili izbjegavaju plaćanje poreza, utaju porez ili plaćaju porez tamo gdje je porezna stopa niža. Kada bismo tražili od multinacionalnih kompanija da javno objave podatke o tome koliko, koliko su im profiti, koliko imaju zaposlenih i koliko poreza plaćaju u svakoj zemlji unutar Europske unije i izvan nje, onda bismo tu, time bismo mogli omogućiti građanima i e, civilnom društvu, ali i zastupnicima kao što ste vi, da e, zatraže njihovu odgovornost i da zaista pratimo taj tok novca. Banke i financijske institucije su već obave, obavezne da to rade u skladu sa odgovarajućom direktivom. Mislim da je u komisiji travnja, da je komisija u travnju iznijela prijedlog da se to proširi. On još uvijek nije prikladan za tu svrhu i tu su tri, mi smo predložili tri, tri načina da se to osnaži. Kao prvo, znači da se obaveza objavljivanja podataka proširi na sve zemlje gdje kompanije posluju, znači ne samo zemlje Europske unije, nego cijeli svijet. Također, da se obuhvati više od 10% multinacionalke kojim su to e, time obuhvaćene sada, znači da se snizi prag veličine kompanije koja bi trebala to objavljivati i konačno imamo e, zapravo taj formular e, gdje stoje sve informacije koje se trebaju e, objaviti. Ako jedna od tih informacija ne postoji, onda cijela stvar pada u vodu. Jedino ako se sve te informacije uključe ćemo imati izvještavanje koje će služiti svoje svrci. Svi imamo ograničene proračune. E, prije nekoliko tjedana je predstavljen prijedlog proračuna za 2017. i zaista je teško naći dodatna sredstva za poticanje razvoja i mi i dalje moramo tražiti veća sredstva i tražiti da se e, fokusiraju ta sredstva na e, iskorjenjivanje siromaštva, ali radi se o zakonima koji su jedan novi inovativni način da se počnu koristiti ti resursi, ta bogatstva koja postoje u zemljama u razvoju, kako bi oni mogli financirati svoj vlastiti razvoj. E, Nigerija i Kanada pokazuju nam da e, da transparentnost funkcionira, da su Nigerija i Gana, dakle, i e, zaista mislim da e, iz pozitivnih primjera možemo vidjeti da postoji mogućnost da se vodi primjerom i da to zaista funkcionira, da je moguće postići promjenu i da je to jedna šansa da zaista napravimo što treba napraviti i, i onda će te zemlje moći koristiti ta sredstva koja će prikupiti interno na bolji način. Hvala i vama. Dragi kolege, e, mislim da imamo oko 10-15 minuta za kratku diskusiju i za odgovore naših e, panelista. Evo dajem riječ Lindi. Hvala e, gospodine predsjedavajući. Mislim da sve ovo što je vezano za transparentnost oporezivanja će biti ključno e, za ostatak saziva ovog parlamenta, ne samo za vanjske aspekte politike, nego i za interne aspekte. E, slažem se s Valentinom, e, dakle, što se tiče Gane i dakle mi e, pokušavamo postići da oni e, ubiru poreze tako kako treba, a s druge strane panam, panamski dokumenti su pokazali da mi nismo to u stanju učiniti unutar Europske unije. I sad imamo tu veliku raspravu o tome da neke od tih velikih kompanija ne plaćaju dovoljno poreza i mi e, tražimo da zemlje u razvoju uspostave neke strukture koje mi sami nemamo i možda bi bilo interesantno vidjeti taj aspekt. Evo, jedno pitanje komisiji. Imamo sad te različite inicijative i sad sam bila na internetskoj stranici komisije gdje su definirani prioriteti komisije i onda zapravo to je neki izlog komisije gdje ona pokazuje javnosti što radi. Ako je prioritet nešto što javnost stvarno brine i nešto što bismo mi svi trebali podržati, sve te aspekte, sve te različite inicijative vanjsko-političke, unutarnje političke, to je sve povezano. Dakle, obaveza izvještavanja, direktiva o pranju novca, Dakle, oni svi imaju taj unutarnji politički i vanjsko politički aspekt. Sad ne znam, dakle, postoji li jedan povjerenik koji je zadužen za sve to ili su različiti povjerenici zaduženi za različite aspekte? Dakle, postoji li jedan povjerenik ili povjerenica, jedna osoba s kojom možda bismo mi iz parlamenta mogli kontaktirati da se to sve malo pogura kao nekakva točka za kontakt? I Znam da ste rekli da e, stvar će ići dosta sporo, nećemo za dvije godine vidjeti povećanje prihoda e, u zemljama u razvoju od poreza, ali imamo li mi nekakve ciljeve, nekakve rokove e, za nekakav napredak i čuli smo što je rekla gospođa, odnosno gospodin iz organizacije Global Witness i dakle na koji način bi se uspješne kampanje mogle bolje prikazati javnosti Dakle, imamo posebni odbor e, za panovske dokumente i cijeli niz kolega iz ovog odbora će biti u tom odboru. I nadam se da ćemo ipak uspjeti mali fokus postići jer ako nemamo tu prihodovnu osnovu mi ne možemo e, postići e, održive razvojne ciljeve i i narod u Europskoj uniji e, neće vidjeti svrhu Europske unije, prekasno je za Veliku Britaniju, ali ostatak Europske unije zaista vidi se da ih to brine i vlade moraju shvatiti i Europska unija moraju shvatiti da moraju ove neke stvari koje su važne javnosti i ispuniti. gospođo da, hvala. Hvala na svim ovim informacijama. Mislim da su ove prezentacije pokazale da je transparentnost e, izvanredno važna i to treba zaista naglasiti i ovdje. Jer samo kroz transparentnost e, možemo imati učinkovite, e, učinkovito djelovanje na međunarodnom planu. Također moramo po mom mišljenju ostvariti puno snažniju međunarodnu suradnju, posebno na planu izbjegavanja plaćanja poreza i utaje poreza. Možda bismo trebali također napraviti nekakve edukacije u tim zemljama e, na tom planu zato što nam je potrebna izgradnja kapaciteta ne samo u Europi nego i u zemljama u kojima se sve to događa, kako bismo mogli e, vidjeti kamo ide profit iz e, tih kriminalnih aktivnosti. Još jedna stvar je bilo je stvarno jako dobro ovo prikupi više, potroši e, bolje. To je nešto što bi Evropska unija trebala primijeniti. Ali ako pogledamo ove EPA i ta partnerstva, mi tražimo od naših e, zemalja partnera da e, primjenjuju puno strože uvjete što se tiče oporezivanja a mislim da bismo i mi e, mogli e, prikupiti više poreza i trebali bismo ići dalje od ovih uvjeta koje propisuje VTO, Svjetska trgovinska organizacija. Zašto to ne učinimo? Mislim da bismo trebali tu razmotriti različite opcije koje su nam na raspolaganju i možda dati neku podršku tim zemljama na planu porezne reforme, a ne samo da gledamo one stvari koje predstavljaju e, nama e, ekonomsku štetu. Dakle, da idemo dalje od e, ovih uvjeta VTO. Mnogo je tu povezano i sa ugrabljivanjem zemljišta. Imamo međunarodne smjernice vezane za korištenje zemljišta i svih tih resursa, ali nismo ih još proveli niti u Europi. Možda bismo trebali razmotriti e, to. Znamo da to e, potpada pod e, kompetenciju zemalja članica, odnosno nadležnosti zemalja članica, ali možda bismo trebali možda mi s nekim, neke dobre primjere imati. I na kraju Hajdi. Sigurna sam da sam propustila velik dio ovog, ove rasprave zato što sam bila u odboru za pravna pitanja tamo je bila važna rasprava. Jesam li u pravu ili nisam u pravu kad kažem da ćemo možda trebati razmotriti inicijative i zakonske propise e, koji se odnose na obnovljive resurse i transparentnost i transparentno upravljanje istima. Mnoge od inicijativa koje smo vidjeli su e, razrađene posebno e, da bi se obradilo eksploatacija rudnih bogatstava, ali e, što možemo naučiti iz tih zakona i tih inicijativa e, koje bismo mogli primijeniti na obnovljive resurse kao što su šume? Naravno, e, prvo, prvo smo razgovarali o flektu, akcijskom planu FLEKT i o, uredbi o drvne građi, ali imam pitanje gospodinu Palmeru. Objasnili ste nam jako dobro kako je važno utvrditi ko je krajnji korisnik, vlasnik, koji, vlasnik koji zapravo koristi profit neke kompanije. Možete li nam ipak malo bolje objasniti kako se može razotkriti, razobličiti e, taj sistem onih ruskih babuški da vidimo tko je taj pravi vlasnik. Jer jer među, imamo onu inicijativu međunarodnih e, međunarodnog istraživačkog novinarstva koji su razotkrili e, panamske dokumente i tako dalje, ali na koji način, kojom metodom možemo dopriti do tog stvarnog vlasnika, konačnog vlasnika? Hvala. E, glavno pitanje je sada upućeno vama. A onda mogu i drugi odgovoriti. Da. Cijelo ovo područje oporezivanja mobilizacije domaćih resursa je veoma široko područje, obuhvaća različite aspekte i to je jedno vrlo specifično područje, vrlo tehničko. I to je jedan od razloga zašto različite službe komisije i glavne uprave se bave pojedinim aspektima toga. U nekoj mjeri to zaista i odražava kompleksnost te teme. No, e, ja mislim da u komisiji mi zaista e, koherentnost razvojnih politika uzimamo jako ozbiljno, jer mi vidimo i to kao našu ulogu. Znači da prijedlozi koji e, izađu na svjetlo dana, da se, da, da se raspravlja o njima i da ih mi oblikujemo, da utječemo na njihov oblik. Ne, da bi se postigao kompromis, ali zato da se to uobliči na pravi način i to je zaista nešto što mi jako ozbiljno shvaćamo. I e, na planu malo neformalnije suradnje zaista imamo odlične odnose sa različitim drugim e, glavnim upravama kao što je primjerice uprava taksudi e, i amandmani za direktivu za borbu protiv pranja novca trebalo je vrlo brzo to pogurati i imali smo konzultaciju između službi, e, trebalo je jako brzo donijeti odluku. I e, zaista tu je bilo nekih stvari koje su nas brinule, ali ono što mi znamo, primjerice oni, oni stavljanje na popis e, u direktivi o borbi protiv pranja novca nakon e, procjene zemlje. Znači mi smo mogli tu na osnovu naših stručnih znanja reći e, to je dobra ideja, ali pazite kako ćete to iskomunicirati zemljama u razvoju. Znači nemojte samo napraviti popis i objaviti ga tako da oni osjećaju da su kažnjeni i da su im se vrata su im zalupljena u... Dakle, to je e, jako dobar primjer gdje imamo tu koherentnost politika razvojnih i dobru suradnju. Mislim da je to najbolje što možemo postići, da imamo jednog povjerenika koji se bavi cijelom ovom temom, pa neke stvari su zaista u samoj srži razvoja i međutim ipak imamo i aspekte koje se tiču oporezivanja. To je preširoko područje da bi jedna osoba mogla to pokriti. Drugo, što se tiče financiranja i podrške Mislim da je to došlo s obje strane. Imamo tu inicijativu za oporezivanje ARIS koja je jako važna gdje dakle zemlje u razvoju i razvojni partneri i zemlje partneri se svi okupljaju i u jednoj deklaraciji koju je potpisala komisija i zemlje članice da udvostruče potporu mobilizacije domaćih e, sredstava do 2020. Do sada imamo samo 0,9, pokazuje se da samo 0,9% sredstava ide na mobilizaciju domaćih sredstava, dakle zaista možemo to poboljšati. I to je naravno samo prvi korak, ali to je jedan angažman gdje mi pokazujemo da mi zaista želimo postići rezultate. Drugi primjer je nedavno G20 dao mandat e, e, Ujedinjenim narodima, Svjetskoj banci, MMF-u i OECD-u, dakle to su četiri velike svjetske organizacije, da razrade dokument e, gdje će razraditi najbolje prakse i izgradnju kapaciteta na planu oporezivanja porezne reforme. Znači radi se o tome da se tu potroši više novaca na to, ali na jedan pametan način Eh, na koji način podržati eh, razvoj kapaciteta u zemljama u razvoju. Što se tiče EPA, ja sada nisam baš tu stručnjak za to, ali temeljna ideja je da se eh, snize carine, uvozne i izvozne, kako bi se potakla trgovina unutar tog e, ekonomskog partnerstva, recimo u regiji Zapadne Afrike i s Europom. Tu zapravo slijedimo europski model. Dakle, unutar regije bi se trebali smanjiti ti porezi, nameti, carine, a isto to vrijedi i za trgovinske partnere koje ima Europska unija. I tu imamo jedan program za poticanje i davanje podrške fiskalnoj tranziciji, jer upravo to te zemlje trebaju zato što čim pokrenete sporazum o ekonomskom partnerstvu, onda e, dođe do povećanja prihoda, ali mi bismo htjeli da se ti prihodi povećaju na jednoj široj osnovi, to isto podržavamo. Što se tiče zakonskih propisa o zemljištu, moram reći da tu zaista nisam e, nadležan da o tome govorim. Da. Imamo sad još dosta malo e, vremena na raspolaganju jer imamo isto tako i zaključne e, riječi. Vrlo kratko. Što se tiče zemlje imali smo rasprave Znači, vezano uz odluke što se tiče investicija dioničara i govorili smo znači o održivosti odluka oko ulaganja. Kad e, govorimo o tim e, strukturama, kako zapravo e, razviti razbiti te strukture E, više različitih e, poduzeća koje su na neki način e, skrivene jedno iza drugih. Znači, E, postavljamo si pitanje zapravo da informacija postoji, znači od, odvjetnici, bankari i tako dalje imaju zapravo informacije vezano u strukture poduzeća, neko zapravo osmislio tu cijelu e, strukturu, a direktiva o pranju novca EU-a ima zahtjeve za poduzeća da znači e, sakuplja informacije o završnim vlasnicima i možemo reći da je zapravo to objavljivanje je sustav koji bi mogao funkcionirati. Ako imate znači, eh, <laughs> jer imate zapravo sustav, eh, sustav u kojem eh, zapravo novinari onda daju određene informacije koje cure i onda iz poreznih uprava govore o tome da oni žele te informacije i ne posjeduju. Ono što bi bilo potrebno je zapravo da ne možete sakriti svoj identitet iza, ta, takvih kompliciranih ekran poduzeća vrlo kratko. Kapacitet, znači izgradnja kapaciteta je nešto što je izuzetno važno, to morate napraviti u Europi, no isto tako veliki dio treba ju napraviti i zemlje koje su uključene. Znači radi se o izgradnji kapaciteta državnih institucija. No isto tako parlament i civilno društvo također moraju odigrati svoju ulogu. Znači moramo imati specifičnu izgradnju kapaciteta. Pogledajte kakve smo rasprave vodili, imamo zbilja specifične teme i moramo se njima pozabaviti. Na nacionalnoj razini entiteti u državama trebaju obaviti posao na najbolji mogući način, a mi ih moramo moći podržati. Vrlo kratko, mislim da ključ svega ovo je davanje zapravo moći e, djelovanja građanima. To je u svakom slučaju važno da pokažemo ove uspješne priče jer ćemo onda vidjeti da moramo ići u tom pravcu uspjeha. E, ni u kojem slučaju ne smijemo što se tiče transparentnog zakonodavstva odustati. Imamo sad tu izjave što želimo napraviti, što ne želimo napraviti, no ako imamo E, zapravo jednu konkretno zakonodavstvo koji ima utjecaj i u EU, ali isto tako utjecaj izvan EU, moramo biti svjesni e, tog učinka i ići i dalje u tom pravcu. Hvala. Želim vam svima zahvaliti. Mislim da se ovdje zbilja radila, e, radilo o korisnim prezentacijama, imali smo možda malo prekratku raspravu, a sada dajem e, riječ gospođi Hauptala e, koja će reći znači, svoje zaključne riječi. Gledam sad na sat i biti ću vrlo kratka. Mislim da smo ovdje sakupili cijeli niz ključnih informacija tijekom ovog jutra. Ono što se nadam je da će odbor E, e, znači objaviti jedno izvješće vezano o održivom upravljanju e, resursima i financiranju. Kad pogledamo pitanje šumarstva, moramo reći da deforestacije nezakonito krčenje šuma su pitanje kojima se ne bavimo dovoljno. Mislim da možemo naučiti od svih inicijativa koje se bave održivim upravljanjem Eh, resursa u rudarskoj industriji. Trebamo više integrativni pristup. Puno smo eh, čuli da Europska unija također je poduzela cijeli niz eh, vrlo važnih zakonodavnih inicijativa, prijedlog vezano uz izvještavanje po zemljama, financijskim resursima i tako dalje. Moramo u svakom slučaju ići u tom pravcu i na takav način prebroditi jazove e, koji onda dovode do curenja financijskih sredstava namijenjenih razvoju. Kad govorimo o agendi 2030. Nam, ona nam govori o tome da moramo imati obvezu e, djelovanja na integrativni način. Moramo e, zapravo E, imati na umu da su to velike zadaće, e, naše zadaće u budućnosti, integrativni pristup i dobro upravljanje i nadamo se da ćemo imati dovoljno resurse iz ovog e, odbora također da idemo u tom pravcu i radimo na tim pitanjima. Hvala, hvala Hajdi. Možemo sad zaključiti našu raspravu. Zahvaljujemo još jednom sudi.